Okay, colleagues. Dakle, kolege, ispričavam se što kasnim. Prešao bih odmah na obavijesti predsjednika imenovanje izvjestitelja te odluke sa sastanka koordinatora. Što se tiče imenovanja izvjestitelja, izmjena uredbe 216 koja se tiše upotrebljava kontrola zrakoplovnog prometa. Socialisti i demokrati će dati izvjestitelja što se tiče prijedloga za uredbu o provedbi jedinstvenog europskog zrakoplovnog prostora EPP će dati izvjestitelja što se tiče odluke Europskog parlamenta i vijeća o interoperabilnim i kolu zato ALDE klub zastupnika dati izvjestitelja, a prijedlog za uredbu koji izmijenju uredbu 1365 o statistikama robe koja se predvozi pomorskim, odnosno kontinentalnim pomorskim putovima također je dogovoreno tko će biti izvjestitelj. Zatim odbor IMKO će zatražiti postupak 49, a s naše strane pitanja i kola naš odbor će dati svoje mišljenje o tome. O dugoročnom financiranju europskog gospodarstva odlučeno je da se ništa neće poduzeti i isto tako za prijedloge koji se tiču ekonomskog odbora UN za Europu te jednobrznim odredbama za odobravanje višestrukih ciklusa. Luksemburški protokol konvencije međunarodnim pitanjima mobilne opremi je nešto čemu se neće poduzimati nekakva aktivnost, zatim prijedlog uredbe koja se osvajanja odredba o funkcioniranju Europske unije i jednom nizu zakonodavnih ataka za korištenje regulatornog postupka uz nadzor. Koordinatori su to odlučili da će standardni izvjestitelji za komentologiju pripremiti svoje mišljenje o tome. O predlogu za nadziranje izvještavanja o emisijama ugljičnog dioksida iz pomorskog transporta kojim se izmjenjuje uredba 155 zeleni dati svog izvjestitelja i u skladu sa postupkom broj 49. Također smo dobili cijeli niz dokumenta za koje je odlučeno da se neće poduzeti nikakva aktivnost, uglavnom neka priopćenja iz komisije, a isto tako dobili smo prijedlog za odluku vijeća o stajalištu koje ćemo usvojiti u ime relevantnih odbora eh, ekonomskog odbora u a i za to je odlučeno da se neće poduzeti nikakve aktivnosti, to je bio stav koordinatora. Što se tiče delegirajućih akata, odlučeno je da se preporuči da će u sljedećem sazivu razmotriti se imenovanje izvjestitelja koji će pratiti pojedine delegirajuće akte, a tijekom saslušanja sljedećeg imenovanog povjerenika za transport njege nju će se zatražiti da uspostavi najbolje prakse po ovom pitanju, uključujući aktivnosti ranog informiranja od samog početka. Raspravljalo se i kalendar odbora TRAN, on je odobren i glasilo o komunalologiji broj 14, 15 i 16 je proslijeđeno. Očekivana mjera o FTL-u će biti priopćena odnosno izvješće o tome priopćeno čim ga zaprimimo i odredit ćemo rok za komentare, ali još uvijek ga dakle, nismo zaprimili. To je što se tiče odluka koordinatora i imenovanja izvjestitelja. Ima li tko ikakvih komentara o tom pitanju? Ukoliko ne, smatram da je to prihvaćeno i hvala vam. Te prelazimo na glasovanje. Pa ćemo sa odobrenjem sporazuma vijeća između vijeća komisije za uredbu o smjernicama za razvoj TNT mreže. Izvjestitelji su Komucakis i Ertug i glasat ćemo elektronskim putem. Dakle, ovo je samo provjera da vidimo da li funkcionira i da EPP nema previše ljudi koji glasaju. voted. Jeste li svi glasali? Glasovanje je zatvoreno. Dakle, nema nitko previše glasača. Odličan početak. Dakle, možemo početi sa stvarnim glasanjem. Izvišće gospode Kumcakisa i Ertuga. Sporazum između vijeća i komisije je glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasovanje je zatvoreno. 34 naspram 7, dva suzdržana, usvojeno čestitam mm, gospodiku Mucakisu i Ertogu. Sljedeće na redu je prijedlog za uredbu između vijeća parlamenta o tehničkim inspekcijama za motorno vozile prikolice, to je odluka za stupanje u pregovore sa vijećem i komisijom, glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasovanje je zatvoreno. Dakle, ispričavam se izvjestitelje gospodin Kun. 35 naspram 3 usvojeno. Sljedeće izvješće zastupnice Senelove. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno 37 naspram 4. I sljedeće izvješće Savisar. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasovanje je zatvoreno. 37 naspram 4 ponovo. Dakle, mandat za pregovore je dodijeljen troje izvjestitelja. Sljedeće na redu je Dominikovo, odnosno izvješće Rike. o nacrtu predloga za pomorsku opremu kojom se opoziva uredba 96-98. Počinjemo sa amandmanom 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo elektronski. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. 36 i 37 identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mm, mislim da je ista stvar. Provjerit ćemo elektronički. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 3. Za? Protiv? Suzdržani? usvojeno. Kompromis B, što se dogodilo s kompromisom A? No, kompromis B, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. 41, gospodin Kančan, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 42, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 43 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 46 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis. Ne, 47 se nije razmatram. Kompromis C, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 51, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 52 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 53. Samo bih rekao da će se to prenijeti u članak 31, prvi stavak, kako se usvoji, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. 54, 55 i 57 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 11 za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 56 uz usmeni amandman. Imali prigovora na usmeni amandman? Podsjetio bih vas sve kolege da prema novim pravilima mora barem tri prigovora biti kako se usmeni amandman ne bi razmatrao, a ne jedan kao što je bio slučaj do sada. No, pretpostavljamo ukoliko nemamo jedan prigovor, nećemo ih imati niti tri. Dakle, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 15, 58, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis D. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62 za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički. 62. amandman, glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasali? Zatvoreno je. Odbijeno. 17. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 63. Za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo elektronički, mislim da isto kao i prije, no glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Dakle, 64. amandman tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis E. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 66 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 67 za, protiv, protiv, suzdržani, usvojeno. 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvojeno. 72 i 73, tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 74 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 75 koje za, protiv, suzdržani, odbijeno. 28 i 76 su identični, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 29 je lingvistički amandman. 77 i 78 sljedeći. Dakle, i 81, 2 skroz do kraja popisa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 79, gospodin Parnjom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Možemo provjeriti elektronički, molim vas. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Možemo li provjeriti elektronički? Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 32. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 33. Za? Protiv? Provjerit ćemo elektronički 33. amandman. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Jedan i dva. amandman zajedno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo elektronički 34. amandman. Glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Taman. I prelazimo na legislativnu rezoluciju. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasovanje je zatvoreno. 37 naspram 3, 3 su zdržana, usvojena. I legislativna rezolucija, glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasovanje je zatvoreno. 36 naspram 3. 3 su uzdržana. Usvojeno. I glasanje o interinstitucionalnim pregovorima. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 41 nitko protiv i 2 su uzdržana. Također usvojeno. Čestitam gospodinu Rikeju. Okay, colleagues, we now move on to the next item. Kolege, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A ta je prioriteti proračuna za 2014. i prezentacija teta mišljenja gospođe Duran. Mislim da će gospođa Lichtenberg to izvijestiti. Izvolite. Yeah, thank you very much. I just, uh, will, um... Hvala. Prenosim samo poruku Izabel koja nije mogla doći danas. Pa ću se osvrnuti na paragrafe redom i reći vam nešto o njezinim prijedlozima. U stavku 1 prijedlog vuče porijeklo iz rasprave o EMSI, o Europskoj agenciji za sigurnost morskog prometa. Ovo je vrlo važno jer je riječ o pitanju koje je u nadležnosti više odbora. U stavku 2 spominje se nesklad između financiranja i projekata, to se odnosi na vijeće. U odnosu na TNT e problemi postoje, mi ćemo podastrijeti malo detaljnije amandmane u vezi e, s ovim, sada kada imamo sporazum o višegodišnjem financijskom sporazumu. Stavak 3 je iz izvješća o inovativnim tehnologijama za mobilnu za mobilnost tu vidimo da nije bilo konkretnih akcija što valja izmijeniti stavak 4 u njemu je riječ o električkoj mobilnosti i vlakovima, tramvajima, trolejbusima. Proračun za ovu vrst mobilnosti mora biti izbalansiran na način da se omogući jedan širi pristup cijeloj temi električne mobilnosti. Stavak 5. Stavak 5 se odnosi na pripremni rad u odnosu na održivi turizam. E, potrebne su malo preciznije formulacije u okviru inicijativa Kozme i novih proračunskih stavki u odnosu na održivi turizam, što je dakako jako važno za turističke zemlje. Ja se nadam da ćete ovo komentirati, osvrnuti se i da ću vaše komentare moći proslijediti Izabel. Hvala gospodine Rike. E, hvala predsjedavajući, hvala gospođi Duron na obavljenom poslu. Evo nas na pragu novog višegodišnjeg financijskog razdoblja. E, parlament je dao jedan jednu povoljnu ocjenu, međutim, e, ipak po prvi put sredstva su manja, bit će manja, što je nešto naravno što ima i utjecaja na proračun za transport. Jer e, instrument za povezivanje Europe e, je nešto što će naravno propatiti zbog toga. Kao što je izvjestiteljica podsjetila, neke, neka pitanja su iznesena, ali gledano striktno proračunski, mislim da moramo podsjetiti na važnost našeg sektora za rast i razvoj i, i konkurentnost. Mislim da to na dovoljan način nije uzeto u obzir. Postoje neka pitanja koja se vraćaju stalno i koja, koja moramo naglasiti u našoj proračunskoj borbi. E, sve što se tiče četvrtog željezničkog paketa. E, u vezi s tim treba predvidjeti sredstva, e, mislim na ulaganja, mislim na instrument za povezivanje Europe. Jer za usporedbu sa prethodnim proračunom imamo sredstva od 5 milijardi kao razliku. Valja naglasiti i važnost agencije. Agencija koja dobija sve veće nadležnosti, sve više zadaća, sredstava je sve manje. Trebala bi nam komisija objasniti kako ćemo e, reformirati e, transport, kako ćemo dati nove zadatke ovoj agenciji bez odgovarajućih sredstava. EMSA se spominje u izvješću Diron, ali mene brini, brine željeznička agencija jer četvrti tehnički stup u četvrtom paketu daje velike nadležnosti i odgovornost ovu, ovoj agenciji, a vidjeli smo da će ona imati manje sredstava od prije. I najzad, Inzistiram na istraživanju. E, znate da je transport u tom smislu također e, vrlo važan, a i tu je bilo redova. Mi smo nastojali e, očuvati milijardu eura za tu vrstu programa, ali mislim da ćemo se trebati nastaviti boriti jer ima i drugih programa koji djelomično E, pokrivaju e, promet i to željeznički promet. Dakle, mislim da postoje neka pitanja koja mora moramo konkretno staviti u ovaj akvir, okvir, mislim na prava putnika, na primjer. Dakle, sve je to još uvijek e, otvoreno i to se tiče naravno našeg odbora i na tome moramo idućih mjeseci inzistirati. Naglašavam koliko je važno važan ovaj sektor i pitanja transporta općenito i koliko e, moramo djelovati u okviru smanjenog proračuna. Hvala, gospođa Gardija Zabal Rubjal u ime socijalista. Hvala predsjedavatelju i ja bih nešto naravno htjela dodati onome što je rekao gospodin Rike. E, prošlog tjedna u Strasburgu e, političkim glasom je odobren, odobren višegodišnji financijski okvir e, i tu smo dobili određenu slobodu u smislu fleksibilnosti, to je točno. i proračun za 2014. to znamo, bit će vrlo skučen i to treba reći u mišljenju. Ali e, ima i prostora za djelovanje. U 2013. dobili smo sporazum u vezi sa instrumentom za povezivanje Europe. Moramo naglasiti taj sporazum, ali isto tako i promjene koji će s obzirom na ovaj program imati učinka i po višegodišnji proračun. Moramo vidjeti na koji način ćemo moći iz jedne proračunske stavke e, prenositi sredstva Uglavnom, bilo kako bilo, mislim da sada moramo naglasiti važnost instrumenta za povezivanje Europe. Osim prioriteta koje je izvjestiteljica spomenula, infrastruktura, alternativni oblici prijevoza, to su također prioriteti u idućih nekoliko godina za nas. E, turizam, naravno, S obzirom da naglašavamo važnost e, politika koje se vezuju za turizam, moramo naglasiti i važnost proračunskih sredstava za to. Prema Lisabonskom ugovoru turizam je u nadležnosti Europske unije. E, ne možemo sve ovo ostaviti samo na milost i nemilost pilot projektima. Moramo se pripremiti, e, moramo doista biti sigurni da je to priprema za pravu politiku u odnosu na turizam, što je jedan od prioriteta ovog odbora. Mislim da nije dovoljno sastaviti mišljenje u kojem ćemo govoriti o Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost, jer za to naravno trebaju novci. E, ali ne mislim da to treba biti prvi stavak. Mislim da je to tehničke naravi i da ga treba smjestiti negdje drugdje. To nije stvar koja je meritum e, ovog mišljenja, pa bi trebala biti negdje kasnije. Da, mislim da, mislim da ovdje vidimo veliku slogu što se tiče proračuna Čak i oni koji su danas e, odsutni, poput izvjestiteljice, slažu se isto s tim, postoji velika razlika između sve veće europeizacije na području prijevoza i to nam je bitno, mi želimo slobodno kretanje osoba i roba i robe, ali za to su nam potrebne i transeuropske mreže za transport i određena sredstva. Počet ću sa instrumentom za povezivanje Europe. Tu sad imamo poveća sredstva, gospodin Rike je to isto tako spomenuo. No, kada to usporedimo sa višegodišnjim financijskim okvirom, vidimo da je tu bilo dosta rezova, a svi smo se angažirali da želimo stvariti ona sredstva koja su nam potrebna za jedinstveni europski prostor za prijevoz. To je jedna stvar. A druga stvar je isto tako da smo s pravom naglasili da je vijeće imalo popis želja što su sve htjeli da se plati sa europske razine, ali ako se oni ne obvezuju na određena sredstva, onda to naravno ne odgovara jedno s drugim. Agencije isto tako imaju veće obveze, vidimo agenciju za željeznički promet, o kojoj ćemo se još osvrnuti kasnije pri raspravi o željezničkom paketu, a i EMSA, ona ima isto tako veće obveze, mora pratiti isto tako rad e, platformi na moru i za to je potrebno više osoblja. Kada smo god kontrolirali agencije, vidjeli smo da osobe nisu nezaposlene u tim agencijama, nego to su svi stvarno dosta opterećeni s obumom posla i jednostavno to se ne slaže jedno s drugim. Imamo i znanost i inovacije. To je iznimno bitno za interoperabilnost, za infrastrukturu, za čišću energiju kojom se upravo bavimo i za to su nam naravno potrebna sredstva. Jedna stvar koja je meni vrlo važna, to je e, električna energija i tekući plin za brodove i tu smo već imali određene prijedloge unutar našeg odbora. I naravno turizam, imali smo neka dosta mala sredstva, a pitanje se postavlja kako se može turizam izraditi na održiv način, posebice za osobe sa invaliditetom i sa ograničenom mogućnošću kretanja. Sve u svemu izvješće smatram vrlo dobrim i podržat ćemo ga. Hvala. Za konzervativci, reformiste, gospodin Bradbury. Hvala. Svega nekoliko primjedbi. Prvo, što se tiče općeg e, pristupa u ovom mišljenju, u posljednjih nekoliko mjeseci i godina vidjeli smo da kad god se sastaje vijeće, Europsko vijeće, e, naglasak je na stvaranju radnih mjesta, na rastu i tako dalje. Ja moram reći, e, nakon što sam pogledao ovo mišljenje, tu ne vidim ništa u tom smislu, ne vidimo što je opći cilj na način na koji su o njemu govorile države u okviru Europskog vijeća. E, drugi stavak navodi jednu dugu listu popisa želja i to je točno to, kao što su i drugi kolege istakli, e, prioriteti koji su ovdje navedeni nisu oni za koje ja mislim da bi trebali biti naši prioriteti u odnosu na promet ako želimo e, uklopiti se u ovu agentu za rast. Lijepo je govoriti o električnim biciklama, trolejbusima i tako dalje, ali ono što nam treba za rast je dobra infrastruktura e, koja će omogućiti da se putnici i roba transportiraju diljem Europe i da se ostvari cilj ujedinjenog unutarnjeg tržišta. Nešto što je možda periferne naravi, što su neki kolege spomenuli, u odnosu na agencije. Kao što znate, ja nisam baš neki pobornik e, agencija, ali koristiti to kao jedan od prioriteta e, kad je riječ o trošenju proračuna, e, mislim da nije na mjestu. Naši prioriteti bi trebali biti drugčiji. Ja mislim da ovo treba ponovo sastaviti, drugačije napisati i naglasiti važnost razvoja prometa u svrhu razvoja ekonomije općenito. E, a naravno u okviru financijskih okolnosti u kojem su se našle države članice Evropska unija. Hvala. Gospodin Tosman u ime komisije. Gdje ste, gospodine Tosman? Izvolite. Hvala predsjedavatelju, dobro jutro svima. Hvala što ste organizirali ovu raspravu i zauzeli e, stav eh, kakav ste uvijek zauzimali, a to je da podržavate eh, naše prijedloge eh, načelno. 2014. proračun za naše projekte će biti 1,6% veći od sredstava iz 2013. godine. Dakle, početak jest vrlo pozitivan e, s obzirom na vrlo tešku proračunsku situaciju. Glede agencija, možda znate da e, smo mi e, sada, odnosno 26. lipnja, predložili se odnosi na ova trenutačna zaduženja agencija, trenutačne nadležnosti. E, a nove nadležnosti, nove zadaće, to će biti kasnije raspravljeno i obrađeno kad budemo razgovarali o tome kako će se agencije razvijati. E, zagađenje mora mi ćemo predložiti proračun za EMS-u e, kako bi se EMSA mogla ovim e, baviti u, u dogledno vrijeme. Dakle, jeste na našem dnevnom redu. Što se tiče horizonta 2020. svi aspekti koji su ovdje spomenuti, inovacije, rast, ja mislim da putem ovog instrumenta se to može obraditi E, odnosno od 2014. nadalje. I na kraju što se tiče interoperabilnosti i pametnog transportnog sustava imamo e, instrument za povezivanje Europe, imamo također program Horizont 2020 i mislim da u okviru toga možemo realizirati programe i projekte koje imamo. Hvala vam e, za kraj na otvaranju ove rasprave i hvala vam na vašoj podršci. Hvala vam na vašim prilozima, mi ćemo ih penjeti našoj izvjestiteljici i ona će zatim nastaviti voditi raspravu. Hvala. I, the Rok za amandmane 24. srpnja u 12. Glasujemo na odboru u rujnu, a za plenarnu još ne znam. Dakle, amandmani 24. srpnja u podne. Sljedeća točka dnevnog reda su e, vozačke dozvole koje će uključivati funkcionalnost vozačkih kartica. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Prvo kratko. Ova direktiva je, ako se dobro sjećate, bila predstavljena u paketu s uredbom o digitalnim tahografima. Oba akta su imale za cilj smanjenje prijevara i administrativnih prepreka tako što se pojačaju mogućnosti tahografa. No ja mislim da je prijedlog koji nam je dostavila komisija bio popraćen sa studijom utjecaja koji ne uključuje sve posljedice integracije vozačkih dozvola i vozačkih kartica. Stoga posljedice možda neće biti onakve kakve ih očekujemo. U isto vrijeme dopustite mi da spomenem da u uredbi o digitalnim tahografima smo uklonili sve propise koji se tiču integracije vozačkih dozvola i vozačkih kartica. Stoga je parlament u tom trenutku pri prvom čitanju o digitalnim tahografima i uredbi glasovao u tom smislu i sada moli Europsku komisiju da izradi studiju utjecaja kojem bi potvrdili svoje prijedloge i koji će uključivati sve amandmane koje je parlament uložio. Za Europski parlament je vrlo važno proslijediti tu političku poruku to jest da kada Europska komisija izradi novi zakonodavni prijedlog o ovoj temi, Europski parlament želi da studija utjecaja uzima u obzir ono što smo mi predložili. Studija utjecaja bi trebala uključivati sve aspekte koje se tiču izvedivosti i prednosti spajanja svih kartica koje koriste profesionalni vozači, a prije svega vozačkih dozvola i vozačkih kartica. Mi želimo analizirati sve tehničke uvjete, sve što se tiče kompatibilnosti tih kartica, svih aspekata koji se tiču zaštite podataka. Te isto tako želimo naglasiti činjenicu da Europski parlament nije zadovoljan sa studijom utjecaja, jer ona ne uzima u obzir troškove vezane uz integraciju i korištenje podijeljenog sustava informacija koje koriste niz službi. Znamo da Ministarstvo unutarnjih poslova u više zemalja članica je nadležna služba za izdavanje dozvola, a Ministarstvo za transport je ministarstvo nadležno za kartice vozača. Integracija i zajedničko korištenje podijeljenih informacijsko-tehnoloških sustava nije bilo uključeno u studiju utjecaja. Zatim što se tiče mikročipa i specifikacija koji se koriste za vozačke dozvole, te specifikacije su drugačije u slučaju vozačke kartice. Propisi su drugačiji za ove dvije vrste kartica, a svi oni su utvrđeni europskim zakonodavstvom i nacionalnim zakonodavstvom. U ovom je trenutku vrlo teško postići harmonizaciju tih različitih zakonodavnih dokumenata. Stoga je naš prijedlog da Europska komisija treba povući svoj prijedlog, u biti odbacujemo prijedlog koji je Europska komisija izradila i tražimo od komisije da nam podnese studiju utjecaja koja će nam zatim biti prenesena u roku od idućih dvije godine. Nećemo prihvatiti nikakav novi zakonodavni prijedlog o ovoj temi bez pravovaljene studije utjecaja. Hvala vam gospodine predsjedavajući i veselim se primjedbama od strane kolega. Hvala vam. Kolege, molim vas da budete strpljivi jer Eva mora otići na e, sastanak e, institucionalnog odbora pa ću prvo dati njoj riječ u ime zelenih. Gospođa Lichtenberger. Da, hvala vam. U odboru za pravna pitanja moram sudjelovati u glasovanju. Slažem se sa analizom kolegice. Ovaj prijedlog nije do kraja dorađen. Studija utjecaja nije takva kako smo mi očekivali. Europska komisija jednostavno stavlja raditi na isti način. Ma što Europski parlament kaže, a jednostavno radi se o interinstitucionalnom radu i stvarno mislim da moramo odbiti ovaj prijedlog jer mnoga pitanja ostaju nedovršena. Radi se na primjer o zaštiti podataka, Radi se o podacima koji su uključeni na mikročip. To bi moglo dovesti do velike količine problema. I stoga ne možemo prihvatiti ovaj prijedlog u ovom obliku. Moramo vratiti komisiju na početni položaj jer inače dolazi do toga da mi dajemo naše prijedloge, dobijemo većine za e, podršku, a zatim komisija se ponaša kao da ništa nismo napravili. Stoga se stvarno radi o jednom interinstitucionalnom prijedlogu i mi kažemo da ono što parlament traži treba biti sadržano i provjereno i putem studije utjecaja jer to treba služiti donošenju odluka ne samo komisiji nego i svim institucijama. Ako taj uvjet nije ispunjen onda stvarno moramo vratiti komisiju na ishodište i mi ovdje želimo, a to je vrlo važna tema jer smo uvidjeli da postoji velika količina prijevare u ovom području. Ako želimo imati utemeljeni prijedlog, kako bismo to ispravili, onda nam je potrebna dobra studija utjecaja. Mi smo rekli što očekujemo i stoga sam uvjerena da je vraćanje na ishodište najbolji prijedlog za sada. Hvala vam, draga kolegice. Gospodin Koh u ime Europskih pučana. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja želim zahvaliti gospođi Tikao na dobrom rezultatu i na detaljnom izlaganju kojemu zapravo nemam nešto posebno za dodati. Ne radi se o nove vozačkoj dozvoli ili o promjeni trenutna direktiva o vozačkim dozvolama, što bi doduše trebalo biti potrebno u nekim točkama, već se radi o ideji Europske komisije da se funkcije vozačkih kartica koje je potrebna za rad digitalnih tahografa integriraju u vozačku dozvolu. Već smo čuli da postoje određene ostaci što se tiče zaštite podataka i e, procjene posljedica. Prije svega pravni propisi što se tiče uklanjanju i oduzimanju vozačkih dozvole vozačkih kartica je nešto što se jako razlikuje. To je u nacionalnim nadležnostima i to ne možemo harmonizirati. I stoga ćemo mi u ime Europskih pučana podržati prijedlog kolegice u potpunosti. Hvala. Hvala vam gospođa Meissner u ime liberala. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. I ja se želim zahvaliti Zilvi Tikao. Već znamo iz dogovora o digitalnim tahografima da uvijek napravi vrlo dobru analizu i tada je jako uravnoteženo izvještavala i stvarno je željela vidjeti što nam je potrebno kod tih digitalnih tahografa. Imali smo različite prijedloge komisije oko toga što se može integrirati, naravno imajući u vidu tehnološki napredak današnjice, postavlja se pitanje možemo li spojiti određene funkcije na taj način uštediti novac. Radi se uvijek um, u tu svrhu da bi se snizili troškovi i smanjili administrativni troškovi također. I to bi moglo biti atraktivno za profesionalne vozače. No, s druge strane, nismo dobro pogledali što to znači za zemlje članice. To se ne može provesti samo tako. Iako u pojedinim zemljama članicama stvarno postoje različite službe za to, onda to neće biti moguće provesti i doveće do povećih troškova. A to nije uravnotežen pristup u ovom slučaju. I stoga smatram da je točno i dobro da se napravi preinaka prijedloga i da se vrati prijedlog u komisiju. Isto tako, i drugi su to već naglasili, postoje pitanja koje se tiče zaštite podataka. To je naravno nešto što uvijek moramo imati na umu kada radimo inovacijske razvoje. Što se inovacije više realiziraju, to je više moguće da dođe do zlouporabe zaštite podataka i to treba temeljno isto još jednom prispitati I ja se slažem sa gospođom Tika u ime Liberala. Hvala vam u ime kluba zastupnika ECR-a, gospođa Foster u ime gospođe Rospah. Samo nekoliko stvari, ja se slažem s izvjestiteljicom već smo prije mnogo vremena spomenuli to pitanje i to je stvarno nacionalna nadležnost. To je iznimno složeno pitanje i vrlo različita vladina tijela se bave ovim pitanjima, te me uopće ne biste mogli uvjeriti da bi se prijevara smanjila ako se ovo pitanje stavi na europsku razinu. Isto tako, ako se radi o spajanju kartica i dozvola u jednu dozvolu i ako, na primjer, vam uklone vozačku dozvolu zbog prijestupa, što se događa sa ostalim karticama? Dakle, postavlja se i to pitanje. Vijeće i zemlje članice su dosta jasno izrazile svoj stav i naravno da će se tehnologija razvijati, a možda bismo mogli razmisliti o nekim koracima u budućnosti. No, ne postoji mnogo osoba koje stvarno putuju iz jedne zemlje članice u drugu. I stoga se radi o izvedivosti za one osobe koji putuju iz jedne zemlje u drugu i koje službe, za koje službe moraju međusobno priznavati ove dozvole. Što se tiče studije utjecaja izvedivosti, to nije jeftina studija i stoga mislim da ovo u ovom trenutku u ovom obliku treba biti odbačeno, kao što je Silvija to rekla, mi ćemo to podržati i mislim da trenutno trebamo staviti stvari na kakve jest, te da imamo druge prioritete. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala, gospodine Rike. Vrlo kratko, gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti gospođi Tikao na njenom izvješću i želim reći da je prijedlog komisije nažalost vrlo dobar, ali nije u skladu sa trenutnom situacijom i sa duhom vremena. To je jednostavno nemoguće kada uzmemo obzir ograničenja u pojedinim zemljama članicama. Ova ideja se ne može primijeniti, ona je vrlo idealistična, vrlo atraktivna, ali neizvediva. Prijedlog izvjestiteljice je utemeljen, i nažalost ne možemo u ovom trenutku ništa drugo učiniti nego odbaciti ovaj prijedlog. U ime komisije gospodin Edinburgh izgleda da postoji velika podrška za izvjestiteljicu, vjerojatno ste to primijetili. Predajem sada vama riječ na vašem komentaru. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala gospođi Tikao, vrlo kratko. U ovom kontekstu zakonodavne procedure što se tiče uredbe o tahografima, komisija je zabilježila nevolju su zakonodavaca da se usvoji članak 27 promijenjene uredbe. Tu je bilo načelo spajanja vozačkih dozvola sa vozačkim karticama i u s tim vezi jedan prijedlog za direktivu koje bi dovelo do smanjenja prijevara i do smanjenja koji se tiču administrativnih troškova. Iako se komisija nije slagala sa suzakonodavcima što se toga tiče, u duhu kompromisa je Europska komisija odlučila promijeniti ovaj tekst o tahografima i tako se i složila sa ukidanjem članka 27. Ukratko, 19 lipnja je komisija odlučila ukloniti, povući svoj e, prijedlog o preinaki e, uredbe i direktive o vozačkim dozvola i spajanju vozačkih dozvola sa vozačkim karticama. Budući da je to bila samo dodatna mjera i da je ovisila o prihvaćanju članka 27. Mogu isto tako vam najaviti da je administrativni postupak za objavljivanje tog povlačenja pokrenut u službenom glasilu Europske unije. Hvala. Hvala vam. Prije nego što predajem riječ gospođi izvjestiteljici, samo da pojasnim gospodin Edinburgh, komisija namjerava povući ovaj prijedlog. To je točno. Europska komisija je već donijela odluku da povuče prijedlog. U redu, gospođe izvjestiteljice, želite li nešto reći? Hvala vam. Kao što sam rekla u mom izvješću, mi želimo da se taj prijedlog odbije. Kao što je gospođa Majsna rekla, to u praksi znači da smatramo da bi budući prijedlog trebao biti nanovo smišljen prije nego što komisija preda zakonodavni, novi zakonodavni prijedlog. U tom smislu želimo da Europska komisija provede studiju utjecaja prema specifikacijama koje je Europski parlament iznio. I zbog toga je ovo izvješće tako važno za Europski parlament. Želimo se uvjeriti da novi zakonodavni prijedlog ne bude lišen nove studije utjecaja koja bi zanemarila mišljenje Europskog parlamenta po tom pitanju. Želim zahvaliti svim kolegama na njihovim primjedbama, na njihovim dopunama, te mogu reći da sam sigurna da će mišljenje koje će Europski parlament proslijediti biti jedna vrsta političke poruke koju Europski parlament odašelje što se tiče nove studije utjecaja, a mi želimo novu studiju utjecaja prema našim zahtjevima. Naravno, mogu samo još reći da je 18. lipnja u 12 sati rok za, za ulaganje amandmana, a 17. rujna ćemo glasovati unutar našeg odbora. Hvala vam. Sljedeća točka je vezana uz delikativne moći mi smo izradili mišljenje za odbor za pravna, eh, pravna pitanja. Prvo gospodin Kun, pa zatim gospodin Kadraui. Hvala. Zajedno sa kolegom El Kadraujem smo izradili mišljenje o tom pitanju koju smo i predali svim članovima našeg odbora. Imamo 14 amandmana koja su uložena na naš prijedlog. Polovica tih amandmana je došla od od nas, od, naš, nas e, izvjestitelja. Dva amandmana od gospodina Java Sender gdje se Europska komisija kritizira zbog toga što nam uskraćuju delegirane akte i naglašava da je to nešto što bi trebalo stajati dalje pod kontrolom Europskog parlamenta. To je točno, no za to nam je potrebno i odgovarajuće osoblje i odgovarajuća stručnost. Gospođa Majsan je također pozvala Europsku komisiju da podrži Europskog parlamenta što se tiče praćenja i kritizira kratke vremenske rokove i ograničeno osoblje. Mi se sa gospođom Lichtenberg i sa ostalim ulagačima amandmana slažemo. Bitno je da zakonodavna moć se prenese s Europskog parlamenta na komisiju, prije svega što se tiče tehničkih detalja, no oni ne bi trebali imati velike političke posljedice. To je naša glavna misao, a odlučujuće je to da se komisija kontrolira, da ona kontrolira i samu sebe, a to je određeni problem kod delegiranih akti tu uvijek moramo pripaziti na to da se on, ta ovlast može vratiti ponovno Europskom parlamentu i tu nam je potreban takav sustav da određene odluke možemo vratiti na razinu su zakonodavaca. Slažemo se sa amandmanima i uvešćemo ih u naš prijedlog. Hvala. vam, gospodin Alkadraj. Zahvaljujem predsjedatelju. Također bih zahvalio i svojem su izvjestitelju, gospodinu Kunu. Vrlo smo lijepo zajedno surađivali. Bit ću kratak. Imali smo jedan ograničen broj amandmana, od kojih se svi zapravo kreću u jednom dobrom smjeru. Ehm, spominju neke promjene teksta, no načelno smo se gospodin Kun ja složili i sami podnijeli jedan broj amandmana kako bismo naglasili neke točke. Primjerice da bi parlament treba biti uključen isto kao i nacionalni stručnjaci što se tiče delegiranih akata i da bi do toga trebalo doći vrlo rano u procesu. E, dakle, prije nego što se zapravo e, pripremi delegirani akt. Na taj način dobit ćemo priliku za zauzeti svoj stav o tom prijedlogu i nemam mnogo više za nadodati na dolazećim tjednima. Imat ćemo dovoljno vremena za još nekakve sitnije preinake teksta napraviti. I radujemo se jednoglasnoj podršci i nećemo oko čega se svi možemo složiti. Gospođo Majster, izvolite. Hvala predsjedatelju i zahvaljujem se dvojici izvjestitelja. Dakle, imamo već tri godine iskustva sa Lizabonskim ugovorom i prema njemu parlament se smatra jednakim komisiji i vijeću. I u parlamentu smo do sada imali iskustvo da to u potpunosti nije prihvaćeno ni od komisije ni od vijeća. Komisija je zaštitnik ugovora, E, žele imati što je veću ovlast, što je moguće, što je razumljivo, no istovremeno postavlja se pitanje da li bi trebalo imati veće kompetencije nadležnosti od parlamenta. Dakle, trebali bi imati provedbene ili implementirajuće akte, čime parlament zapravo ne bi bio više toliko uključeni jer bi to uključivalo neke tehničke promjene. No mi kao parlament bismo trebali biti uključeni u te teh, ta tehnička pitanja i više biti uključeni u delegirane akte. Dakle, mnoge se stvari često čine prilično tehničkima kada se donose odluke, a zapravo imaju ozbiljne političke implikacije. Što se tiče sigurnosti, i mi želimo biti uključeni u to, ukoliko se radi o zaštiti podataka, o tahografima, jer u ovom slučaju parlament mora u to biti uključen kao predstavnik stanovništva. Dakle, moramo biti oprezni u tome da se pobrinemo da se prava, da prava parlamenta budu zajamčena ne samo za nas, već za sve ljude koje mi predstavljamo. Iz tog razloga sam ja podnijela neke amandmane kako bi se to naglasilo. Kako bi komisiji bilo jasno da mora poštivati Lisabonski ugovor i da se pobrine da parlament zapravo ima resurse potrebne da zaštiti svoja prava. Mislim da se oko toga svi možemo složiti i da bismo trebali moći koristiti sve svoje demokratske mogućnosti. Zahvaljujem gospođi majster prije nego što dam reč gospodinu Krameru, imamo jednu skupinu posjetitelja danas na odboru na poziv gospođe Meissner iz Donje Saksonije. Dakle, dobrodošli na odbor za transport, za promet i turizam. Nadamo se da će vam biti prosvjetljujuće i zanimljivo i dobrodošli još jednom. Gospodine Kramer, Michael, izvolite. Hvala. Drago mi je što se mogu obratiti dok je u posjetu jedna delegacija iz Njemačke. Da, i, Saksonije smo rekli. Da, da, dobro, ali koliko ne znate, dakle, radi se o bivšoj istočnoj Njemačkoj. U svakom slučaju, što se tiče delegiranih akata, uvijek dobivamo zahtjeve iz kojih se čini da komisija pokušava ograničiti prava koja su nam dodijeljena Lisabonskim ugovorom i to se ponavlja i stalno raspravljamo moramo li imati delegirani akt ili ne, to smo prošli kroz instrument za povezivanje Europe. Tako da su nam u ovom području doista potrebne vrlo jasne odredbe. I zbog toga smo predložili amandmane 9 i 13, govorimo u ime gospođe Lichtenberger koja je trebala otići, i kažemo da delegirani provedbeni akti bi trebali biti tehničke ili administrativne naravi, dakle trebali bi biti ograničeni na to. Komisija, dakle, mora priznati da se prava parlamenta trebaju uvažiti kada je teško razgraničiti stvari i zbog toga smo predložili amandman 13. gdje se kaže da su nam potrebni vrlo precizni međuinstitucionalni kriteriji za upotrebu delegiranih i provedbenih akata i o tome se mora odlučiti unaprijed. I mora biti jasno kada se može koristiti delegirani akt, a kada ne. Ne možemo tome raspravljati na osnovi od slučaja do slučaja, jer u tom slučaju parlament će samo izgubiti. Mi smo pravno izabrani predstavnici i moramo se zalagati za naša prava. Hvala vam, nemam više govornika. E, želi li netko od izvjestitelja o komentologiji dodati na ono što smo čuli? Werner na kratko. Da, još jednom samo e, kratko što se tiče gospodina Kramera i gospođe Lichtenberger. Lisabonski ugovor nam pruža tu mogućnost u stavku 290 i 291 da određene moći možemo delegirati komisiji. Tu je definirano, a to nije onoliko jasno koliko bi to gospodin Kame htio, da su to stvari koje ne bi smjele imati veće političke posljedice, ali te stvari kad kad upravo to imaju. I stoga je vrlo jasno naprijed e, bitno definirati je li to nešto što bi trebalo biti delegirani akt ili ne. Inače se naravno slažemo sa osnovnom zamisli. Mi možemo zakonodavne oblasti prenijeti komisiji, možemo ih i vratiti k nama unutar određenog roka od tri mjeseca a to treba naša administracija jasno pratiti sa postupkom nadzora, možemo dakle vratiti te ovlasti k nama i samo odlučivati. A upravo je to problem kada se institucija sama kontrolira, onda dolazi do poteškoća. I to je zapravo to i to nećemo moći riješiti tako ovako. Gospodin da ja bih još naglasio samo jednu stvar. Nadvezao bih se na ono što je rekla kolegica Al Sender. Dakle, uloga komisije u svojim njihovim predlozima, svakako oni imaju pravo inicijative, ali trebali bi i spontano u većini slučajeva istovremeno predlagati i delegirane akte a ne samo provedbene, imam osjećaj da komisija je zapravo preoprezna po pitanju toga. Kada se uđe u raspravu s vijećem, zapravo stvari kreću na pogrešan način. E, vijeće smatramo svojim saveznikom i zbog toga smatramo da je važno da parlament može iskoristiti sva svoja prava. Dakle, bih zamolio komisiju da taj jedan demokratski refleks usvoji i da ponudi mnogo češće delegirane akte nego što je trenutno slučaj. Puno hvala. Podsjetio bih, ne znam siguran što je točno demokratski refleks, no jasno mi je što ste htjeli reći. Dakle, glasanje u odboru za promet bit će 5. rujna, a glasanje u odboru za pravna pitanja je 14. listopada, dakle moramo još potvrditi točno da li će to biti tako. I sljedeća točka dnevnog reda, druga polovina četvrtog željezničkog paketa, tehnički stup. Imamo predstavljanje tri nacrta izvješća, gospođe Bilbao, gospodina Kramera i gospodina Zilea. Započet ćemo sa izvješćem o interoperabilnosti željezničkog sustava, gospođe Barandajka. I sustav će biti isti kao i do sada, 5 minuta za izvjestitelje, 3 za izvjestitelje u sjeni i po dvije za ostalo. Dakle, ako se možete držati tih 5 minuta, bio bih vam vrlo zahvalan. Hvala. Thank you very much. Eh, la semana pasada una persona que via... Hvala lijepa. Prošlog tjedna je netko koji je bio na putu za Strasburg nije mogao doći na vrijeme jer je se vlak morao zaustaviti u Luksemburgu. E, Belgija ne priznaje taj sustav kočenja i to nije izolirani incident u 2013. godini. Još uvijek nemamo jedan jedinstveni željeznički sustav u Europi. E, stoga ne možemo prekogranično, brzo i jeftino putovati. Birokracija je velika, nije riječ samo o tehničkim problemima. I fragmentiranje željezničkog prostora ograničava interoperabilnost i intermodalnost. Isto tako onemogućuje korištenje raznih e, opcija od strane korisnika i putnika, e, što sve naravno ima nepovoljnog utjecaja na profit. I na dovoljan način se ne koristi općenito govoreći željeznica, što naravno ima i posljedica po okoliš. U Europi se godišnje 8 milijardi puta ide na put željeznicom, e, promet robe je 10% e, željeznicom, e, radna mjesta, njih ima oko 800 tisuća u okviru željezničkog sektora. Što je dakle sve važno za održiv rast? Ovo sve govorim iz dokumenta od komisije. 2015. godine, 2050. godine, oprostite, željeznički promet bi trebao pokrivati veliki dio prometa u Europi. E, naravno, trenutačno postoje problemi i velike poteškoće u ostvarivanju tog cilja ukoliko želimo smanjiti e, za šest posto emisije ugljičnog dioksida do, u odnosu na 1990. godinu. No dozvolite da vam dam jednu dijagnozu e, situacije. Dakle, u svom izvješću navodim tu dijagnozu i predlažem da udružimo snage i da vidimo koje su to prepreke koje onemogućuju stvaranje jedinstvenog željezničkog prostora u Europi. Ja sam razgovarala s čitavim nizom e, agencija i ovog tjedna ću zaključiti svoj krug konzultacija s još nekim e, dionicima i Nastojala sam već sada uključiti nešto od onoga što su oni rekli u svoje izvješće i rješenja koja je ponudila komisija e, objediniti i usredotočiti se na ono što mislim da je najvažnije. Jasno je da je željeznički promet od ključne važnosti za Europu ukoliko želimo imati e, jedan jedinstveni prometni sustav općenito. Za sada je broj nacionalnih tehničkih regulativa 11 e, imamo čitav niz državnih e, agencija i pravila nisu baš transparentna. E, naprotiv, ona su vrlo često arbitrarna, pogotovo kada se govori o provođenju od strane operatera. Moramo imati određen sustav usklađenosti jer 10 posto projektiranja lokomotiva, 10% troškova projektiranja lokomotiva odnosi se na dobavu razno raznih certifikata. Ukoliko E, dakle jedan proizvođač želi nastupiti u tri zemlje, to trebate pomnožiti sa tri. Dakle, 30% troškova odlazi na administraciju. Do sada smo imali tri paketa, tri željeznička paketa i ja se nadam da će u sklopu novog e, biti odobrena i pravila koja se odnose na interoperabilnost e, putem preinake direktiva mi ćemo pokušati postići interoperabilnost između trenutačnih sustava. Međutim, problem je što treći paket nije prenesen od strane e, zemalja. Ciljevi su vrlo skromni e, i mislim da bi trebali biti ambiciozni. E, trebali bismo također uzeti u obzir troškove koje utječu na proizvođače. Ja se nadam da ćemo sa sredstvima koja su odobrena pomoći operaterima i proizvođačima i nadam se da ćemo na ovaj način isto tako putem ovog paketa konsolidirati nadležnu agenciju i da će ta agencija postati jedan e, punkt gdje će se izdavati certifikati o usklađenosti vozila. Potrebna je također reforma nacionalnih normi, potrebno je otarati se onoga što je redundantno i što je kontradiktorno. Dakle, želimo imati jednu jedinstvenu operaciju i jedinstveni skup mjera koje će se odnositi i na pravila i na vozni park. E kako bi se mogli kako bi mogli postupati u skladu s direktivom o uslugama. E, opaska prevoditelja, govornica govori izuzetno velikom brzinom. Nastojim završiti u okviru vremena koje mi je dato. E, kaže predsjedavajući, prevoditelji su također e, u, neprilici jer jednostavno ne mogu održati korak s vama. Zaključit ću. Dakle, ono što želimo postići jest izbjeći zalihosnost, e, višak e, propisa i pravila, e, objediniti ih sve i dobiti na kraju jedan učinkovit paket koji će ovdje biti odobren. Ovo je veliki izazov, evropski izazov za željeznički sektor i ono što sam ja ovdje učinila, nastojala sam da e, vlak dobije prominentno mjesto, da bude konkurentan u pogledu ulaganja i inovacija. Ako to uspijemo postići, bit će to veliki korak naprijed. Hvala. Imate sreće što danas imamo vremena da ste bili ovdje jučer popodne ja bi vas bio isključio ali evo e, imamo vremena mislim da čak mogu dati četiri minute pogovorniku evo velikodušan sam bliže se praznici za evropske pučane sljedeći govornik Lijepo je čuti da netko ovako strastveno postupa, ali i da je obavio dobar analitički posao. E, mislim na izvjestiteljicu da kako, ali moramo se suočiti s realnošću. E, ambicije su velike, e, ali možda će nam trebati i fleksibilnost u postizanju ravnoteže između onoga što se hoće i što se može. Naravno, trebamo odobriti novi željeznički paket koji će biti bolji od e, prošlih i koji će objediniti neke aspekte koje imamo do sada. E, bilo bi dobro kada bi sve ove mjere mogli ovako objediniti, ali postoje tu neke poteškoće. E, sigurnost i interoperabilnost kao i veća nadležnost za Europsku agenciju. Ono što komisija e, predlaže, ono što izvjestiteljica hoće, je u pogledu toga vrlo ambiciozno. Komisija prihvaća načelo subsidijarnosti kao načelo kojim se valja rukovoditi u nekim od ovih e, aspekata, što je dobro. Nadam se isto tako da ćemo moći ishoditi i financijski, financijska sredstva i podršku u željezničkom sektoru. Ovdje mislim na članak broj 2. Potrebna nam je također određena vrsta reciprociteta između država članica u postupku obavještavanja i izdavanja certifikata. Da li nam za to treba centralna agencija? Nisam siguran. E, načelo subsidijarnosti je također važno u odnosu na članke 20 i 21. E, vozni park, nacionalna tržišta, e, negdje nije potrebna akcija Evropske agencije. Dovoljna je samo akcija, odnosno postupanje nacionalnih agencija, recimo u Ujedinjenom kraljevstvu. E, što se tiče o fiksnih sredstava, naravno, to je svakako dobra ideja, ovo što se ovdje predlaže, infrastruktura, signalizacija, u redu, možda je to vrijedno za raspravu, ali ne vidim zašto to isto tako ne bi bila nacionalna nadležnost. E, komisija doista e, želi biti ambiciozna i izvjestiteljica je ambiciozna u pogledu nadležnosti ove centralne agencije. E, ona kaže da joj treba dati godinu dana, što mi se čini ambicioznim i od onoga što predlaže komisija. U svakom slučaju e, nadležnosti će se proširiti, treba će više osoblja, educiranog osoblja u ovoj agenciji treba će vremena da se suoči s novim zadaćama i nadležnostima. Ovaj prijedlog novog paketa je svakako veliki izazov. Kao što sam rekao, prijedlog je zahtjevan, izvjestica je isto tako postupila ambiciozno, ali pomoći ćemo je eh, s našim doprinosom kako bismo konačno imali jedno jedinstveno željezničko tržište. Potrebna nam je transparentnost, e, veća kvaliteta, a trebamo imati na umu i putnike. E, hvala sada u ime socijalista i demokrata gospođa Ajala Sander. Hvala predsjedatelju. Čestitke izvjestiteljici na radu koji je obavila na posvećenosti s kojom je pristupila ovom dosjeu. E, riječ je o zapravo nizu izvješća o jednoj mreži e, tema e, interoperabilnost, tehnički aspekti i tako dalje. Ali ovo je nešto što se prije koristilo kao prepreka za funkcioniranje jedinstvenog sustava. Sada imamo nove standarde, nove norme i pokušavamo ukloniti prepreke, zapravo presjeći gordijski čvor, e, postići veću harmonizaciju, evropsku dodanu vrijednost, e kako bismo dali veće ovlasti Europskoj željezničkoj agenciji kako bi ona bila učinkovitija. No, s tim u vezi su e, i, postoji neki rizici jer imamo čitav niz nacionalnih agencija i evo sad Europsku e, agenciju e, koja ima europsku viziju, govori se o europskoj putovnici za vozni park u Europi pa su ovo na neki način prioriteti koji se preklapaju. Međutim, nacionalne agencije e, bi mogle postupati unutar e, kraćih e, rokova, pa je možda bolje uputiti se na njih u nekim slučajevima. Kažemo da agencija mora imati veću moć, možda bi mogli razmisliti o mogućnosti sankcija, Sve u svemu čini mi se da je ovo pitanje postavljanja ispravne ravnoteže. Možda bi agencija bila ta koja bi mi mogla dati odgovor na sljedeće pitanje, ali zanima me, bi li bilo moguće kad je riječ o izdavanju certifikata o usklađenosti voznog parka, možda bi mogli dati prioritet onim transnacionalnim sustavima, dakle onom voznom parku koji je prekograničan, koji je jedinstven za Europsku uniju, što je možda nešto drugačiji slučaj nego drugdje. E, bili možda komisija bila sklona E, formiranju jedne radne skupine o interoperabilnosti, izdavanju putničkih karata i tako dalje. I najzad apeliram na agenciju, odnosno njima postavljam pitanje, bili možda mogla imati na umu i važnu socijalnu e, dimenziju kada raspravlja o ovim problemima, uključiti sindikate, e, bili sindikati mogli imati veću ulogu u definiranju i mislim da je to važno kako bismo imali bolji vozni park na europskoj razini. Hvala. Kramer. Neću govoriti na španjolskom. Imamo sada takvu situaciju da od Talina do Lisabona možemo se voziti e, vrlo vrlo ugodno svim drugim načinima prijevoza, ali ne i željeznicom. I to je velika, mana, iako, je, e, iako su željeznice najbolji način prijevoza za okoliš isto tako i najsigurniji. A u EU imamo niz različitih sustava signalizacije i drugih sustava i to je nešto što moramo uskladiti, to je naš cilj i svi se tu slažemo jer vidimo e, konkretno nedostatke tih sustava, ali Detalje su zapravo ono što nam predstavlja problem. Isto tako je jedan od razloga u tome što su žeznička poduzeća vrlo često nacionalna poduzeća, oni ne gledaju dalje od svojih granica, ne vidim niti jednu iznimku što se toga tiče, jednostavno ne uzimaju obzir na ono što je izvan njihovih granica i to moramo promijeniti. Jer ovaj sustav e, troši ne samo novac nego i vrijeme. Ako želimo pojačati ovaj sektor, a to želimo i zbog zaštite okoliša, što je nam jedan cilj, moramo ojačati ulogu željeznica. Vrijeme i novac je isto tako izuzetno bitno. Znamo iz iskustva da lokomotiva koja je u jednoj zemlji članici dopuštena, da kada traži dozvolu za dopuštenje u drugoj zemlji, da to katkad kad e, dođe 2-3 milijarde eura i isto tako nekoliko godina prije nego što se dozvola izda. Imali smo već i e, uzajamno prihvaćanje, to smo donijeli prije tri ili četiri godine, gdje smo rekli da svaka lokomotiva koja je dozvoljena u jednoj zemlji članici mora biti automatski dopuštena i u svim drugim zemljama članicama, osim ako jedna zemlja članica kaže da kod njih to nije ostvarivo iz tog istog razloga koje zatim treba se tako iznijeti. To je bilo predivno i to smo donijeli, no nažalost to nikad nije bilo primijenjeno. Stoga sada donosimo ovaj četvrti željeznički paket i sada moramo stvarno se pobrinuti da se to ostvari. Naravno da nacionalne i europske agencije moraju surađivati, a ono što želimo, a tu se svi izvjestitelji slaže, jest da želimo centralnu europsku agenciju koja će naravno surađivati sa nacionalnim tijelima. Ne želimo jedan europski sustav koji će odlučivati o svim detaljima, već smatramo da otprilike 90 do 95% odluka tako i tako stoje u nadležnosti nacionalnih tijela. No, Europska željeznička agencija ERA je prvi kontaktni partner i ona naravno uspostavlja suradnju sa drugim nacionalnim tijelima. To nije novost Kod e, zakupovstva je isto takav slučaj, postoji Europska agencija za zakupovstvo koja vrlo dobro surađuje i spaja pojedine nacionalne agencije. ERA je dakle centralna točka, ona ima nadležnost isto tako za rješavanje sporova. I stvarno, ako želimo ostvariti napredak, moramo ići u tom smjeru. To nije jedna Europska agencija koja će imati svu moć. kod ovlasti upravitelja infrastruktura i željezničkih poduzeća i industrije koja je vrlo bitna. Njihove nadležnosti trebamo spojiti, no onaj tko ima određenu nadležnost, ima i određenu odgovornost. No to je tako i inače. Proizvođač automobila isto tako, na primjer, može povući određene automobile ukoliko se vide neki, e, neki nedostaci Dakle, oni koji imaju nadležnost moraju zatim donijeti i e, odgovarajuće odluke i odgovarati. I e, nadam se da ćemo postići stvarno da su željeznice konkurentne naspram drugih načina prijevoza. E, hvala za konzervativce, gospodin Zile. Hvala i izvjestiteljici na njezinom izvješću. Ja sam imao prilike raspravljati o ovome s kolegama i sam sam bio, kao što znate, uključen u sastavljanje jednog drugog e, povezanog izvješća. I e, reći ću samo ovo, interoperabilnost je sada došla do razine kada je moguće postići politički sporazum. Mi možemo nastaviti razgovor s vijećem o tehničkim aspektima i to je dobro. Dozvolite da istaknem neke aspekte ovog e, dosjeja. Jedinstveni sustav za registraciju transportnih vozila, jedinstveni pristup certifikaciji e, strojeva, lokomotiva i voznog parka. E, vidimo da tu postoje neki izazovi, neke prepreke kad je u pitanju jedinstveno tržište. Zašto? mi smo se obratili Europskoj željezničkoj agenciji pokušali vidjeti koje su informacije dostupne, međutim oni nemaju pojma o tome što se događa u nekim dijelovima tržišta, e, a još manje o tome što se događa s trećim e, zemljama u pogledu voznog parka, nekih tehničkih specifikacije. Meni se čini da oni jednostavno neće moći imati pouzdanu bazu podataka odnosno da će to sve skupa stajati itekako puno novaca. E, što se tiče certifikata e, lokomotiva, to je nešto lakše jer e, one iz trećih zemalja ne prelaze često europsku granicu. No i tu je potrebno postići veću fleksibilnost i biti pragmatičan. vidjeti koliko smo zapravo u stanju imati jednu pouzdanu bazu podataka. Moramo spriječiti postizanje suprotnog učinka u ovim izoliranim tržištima e, kad je u pitanju povećanje tržišnih mogućnosti za operatere iz trećih zemalja. No, bilo kako bilo, meni se ovdje ne čini da postoje neke veće e, prepreke da dođemo do e, rješenja. Hvala, Nekoliko ljudi se javilo za riječ. Gospođa Majster. Hvala, Brian. U e, Europskoj uniji imamo načelo slobodnog kretanja osoba i roba. To smo i zapisali. Svi znaju da se ne slažem uvijek što se tiče prometne politike s gospodinom Kramerom, no ovdje se slažem. E, diljem Europe se može putovati brodom, e, automobilom, ali ne i željeznicom. I to je nešto što je do sada bilo tako, iako smo uvijek naglašavali da želimo zajedničko željezničko tržište, no zemlje članice su se poslužile raznim trikovima. Na primjer, neki kanali su tehnički tako bili već unaprijed izgrađeni na način da, na primjer, njemačke željeznice Deutsche Bahn nisu mogli tu put, e, se kretati sa svojim e, željezničkim vozilama. To je dakle jedan primjer gdje se dogodila prepreka gdje se isključilo to poduzeće. Imamo i različite širine pruga i nije ni čudo što e, su se mnogi Španjolci javili za riječ jer u Sjevernoj Španjolskoj na primjer postoje tri različite vrste pruga smatrala sam to povijesnim trenutkom kada smo mi ovdje u Europskom parlamentu, kada smo za željeznice za Europu spojili njemačko poduzeće, Deutsche Bahn i francusko poduzeće SNCF i tada je e, gospodin Gruber rekao sada ćemo prestati s ovakvim igricama, pokušat ćemo sada stvarno ustanoviti, uspostaviti tehničku interoperabilnost. To je mislim nešto što je vrlo važno i nadam se da ćemo s ovim četvrtim željezničkim paketom stvarno ostvariti napredak jer ćemo svi imati koristi od, toma, od toga bez obzira s koje smo političke skupine ili gdje živimo. Hvala. Sljedeći, gospodin Panjot Evo sad smo imali razne nacionalne predstavnike, ovo je možda SNCF, francuska željeznica. Postupci su dugi, e, koštaju puno i čine naš željeznički sustav neučinkovitim. Mi podupiremo Europsku komisiju nastojanjima da proširi nadležnosti Europske agencije u pogledu izdavanja certifikata za korištenje vozila. E, performantnost sustava izdavanja dozvola mora se povećati. Međutim, ono što je predloženo u sklopu preinake direktive mi ne izgleda baš adekvatno. Umjesto da se govori o nadležnostima, e, usporedbi nadležnosti nacionalnih agencija i Europske agencije, meni se čini da je bolje naglasak staviti na rješavanje konkretnih poteškoća. Europskoj agenciji valja dati ulogu e, sučelja, da se tako izrazim. Europska željeznička agencija bi tako postupno mogla e, postati jedan jedinstveni šalter gdje će se svi e, doći gdje će svi se obraćati i rješavati svoje probleme. Na taj način će se njena uloga moći poboljšati nakon toga morala bi se e, proizve, povesti neka studija, e, evaluacija e, rezultata, vidjeti kako je ona surađivala s drugima, da vidimo na koji način je izvršena tranzicija nadležnosti, pogotovo u pogledu zahtjeva za izdavanje dozvola. Transparentnost mora biti povećana, a naravno valja dati agenciji dodatna sredstva da te zadaće stvari, u pogledu toga inzistiram na važnosti amandmana 67, 69 i 70. Hvala gospodin Roš. Da, samo kratko gospodine predsjedavajući. Ja se želim pridružiti onome što je rekao gospodin Kramer. Želim se osvrnuti na opći aspekt željezničke industrije. Nešto što često ne čujemo ili ne znamo je da osim činjenice da željeznička poduzeća imaju jak potencijal što se tiče stvaranja radnih mjesta, da isto tako i industrija, dakle proizvodna industrija u Europi zapošljava otprilike 360 tisuća ljudi i da trenutno samo 21% naših proizvoda izvozimo. Izvoz u Europi čini tu industriju tako da smo danas još stvarno na e, vrhu što se tiče tehnološkog razvoja, no uskoro bi mogli imati dva jaka konkurentna, Kinu i Japan. I zbog toga je vrlo jasno da kao prvo sada sredstva za istraživanje koristimo tako da općenito e, donose korist za sve zemljane, samo da se zbrajaju te različite, te različite istraživanja što se tiče tehnologije. I stoga je ovo što sada predlažemo isto tako jedan instrument da bolje koristimo sredstva koja su vezana uz istraživanje i razvoj. Također što se tiče obuke i stučnosti e, stručnosti u Njemačkoj, Francuskoj, Poljskoj, već sada imamo nedostatak tehničara na najvišoj razini i sutra će biti situacija još gora. A ako razlike e, se i dalje povećavaju između pojedinih zemalja, onda će biti sve teže izjednačiti te sustave. U dva područja možemo ostvariti velike koristi putem harmonizacije, dakle što se tiče istraživanja, što se tiče utvrđivanja naših, naše industrijske, naših industrijskih lokacija. I to je nešto što ne bismo trebali zaboraviti kada ovdje govorimo o ovim temama. Hvala. Hvala prije no što dam riječ komisiji. Ja bih htio reći nekoliko riječi. Ako sada se zadržimo na željeznici i ostavimo sa strane politiku, što je teško u parlamentu, znam. Ali ako pogledate ova tri izvješća, tehnički stubovi su vjerojatno najvažniji aspekt željezničkog paketa. E, prošli put kad smo govorili o kapacitetima interoperabilnosti i sigurnosti, vidjeli smo koliko je važno slušati ono što kolege kažu o ovome. E, meni se čini e, da je tehnički aspekt jako važan. Naravno, čim govorimo o upravljanju, prije ili kasnije e, će se tu pojaviti izaći na vidjelo politika, ali interoperabilnost je važna. Moramo vidjeti kako je konkretno ostvariti. Svi su se složili da je ovo doista besmisleno. E, to da smo mi evo u 21. stoljeću, a vlakovi ne mogu prelaziti granice. Čovjek je e, putovao na mjesec 69. godine prošlog stoljeća, a evo naše željeznice ne mogu preko granice. Mi smo lideri u željezničkoj tehnologiji i ako želimo e, to mjesto zadržati, onda moramo sve ove nacionalne tehničke prepreke ukloniti jer je to velika kočnica e, za nas. Mi možemo ponuditi puno više kao industrija. I završit ću. E, ja znam da ste me čuli da ovu analogiju koristim i u drugim slučajevima, ako bi željeznica imala ista pravila kao i zrakoplovstvo, daleko bi bila bolja, odnosno ako bi iste prepreke postojale u zrakoplovstvu, onda bi i dalje neki zrakoplovi čekali na izdavanje dozvola, e, Airbus 300 i tako dalje. Dakle, ako uklonimo tehničke probleme, ukoliko postignemo i realiziramo interoperabilnost, naravno, ne dovodeći u pitanje sigurnost, o tome će Michael sada govoriti, mislim da ćemo onda uspjeti ostvariti i sve aspekte upravljanja, političke aspekte koji se vezuju za željeznički sektor. Ja mislim da su ova tri izvješća, ova tri prijedloga od krucijalne važnosti. Ako ne želimo ponovo za dvije godine predragati peti željeznički paket, pa onda šesti i tako dalje. Evo, dakle, tu leži srž problema. Tehnički aspekti e, paketa. Hvala. Gospodin Pake iz komisije na pet minuta, izvolite. Hvala vam što ste podijelili naš stav što se tiče naših ambicija u četvrtom željezničkom paketu. Hvala isto tako gospođi Bilbao na njenom izlaganju i na njenom izvješću. Kolege i kolegice su naznačili da je izvjestiteljica što se tiče nekih aspekata ambicioznija od same komisije i to možda i s pravom, tako da stvarno pozdravljam njeno izvješće i tu ambicioznost. Nekoliko primjedbi o amandmanima koje su, predstavljeni u tom izvješću. Kao prvo što se tiče općenite strukture, gdje se potvrđuje i malo razrađuje prijedlog komisije, postoji nekoliko bitnih stavki. Kao prvo, izvjestiteljica naglašava važnost agencije koja izdaje dozvole za za određene aspekte željezničke industrije to je jedno od bitnih e, točaka o kojim smo raspravljali su tako i s a i neke zemlje su to naglasile, što znači da Europska agencija za željeznice mora potvrditi i moći izdavati te potvrde. Kao prvo što se tiče jedinstvenog sustava za registraciju vozila, mislim da bi to stvarno bio vrlo važan instrument za homogenizaciju upravljanja vozilima uz naravno sve veću odgovornost i e, registraciju. Tu treba pribilježiti sljedeće. Nešto što nismo danas ujutro naglasili, nego e, prije što se tiče resursa za agenciju, Europsku željezničku agenciju, sve ovo će se isto tako odraziti na resurse. A vjerujem da jednom kada završite s radom ćemo morati napraviti reviziju financijske izjave da vidimo jesu li stvarno dovoljna sredstva zagarantirana za one nadležnosti i odgovornosti koje se agenciji predaju. Kao drugo što se tiče skraćenja tranzicijskog razdoblja, tu isto tako želim naglasiti sljedeće. Prijedlog komisije je pažljivo obradio pripremnu fazu za agenciju i na saslušanju prije nekoliko tjedana smo to isto tako potvrdili, imamo tranzicijsko razdoblje od dvije godine, što će biti dovoljno vremena za agenciju kako bi se u potpunosti opremila za izdavanje dozvola, dakle ne radi se o velikom prasku, već imamo određene strukture, a agencija bi prema ovom prijedlogu zatim progresivno počela sa izdavanjem dozvola. Dvije godine, vjerojatno nije nemoguće što se tiče operativne razine, no to je samo početna točka što se tiče dijaloga sa vijećem koji će započeti kasnije. I zatim što se tiče rasprave, želim naglasiti još dvije točke. Kao prvo, prijedlog da se uspostavi radna skupina o interoperabilnosti i pristupnosti. To je gospođa Jala Sender spomenula. Isto tako što se tiče izdavanja karata. Samo da znate što se tiče pristupnosti. Agencija je upravo napravila pripremni rad da se pojača ESTS i to ćemo sada raspraviti u odboru za rizik pa ćemo imati konkretni zakonodavni prijedlog što se tiče ovoga kasnije krajem godine. A moji kolege su naravno uvijek na raspolaganju za danu raspravu sa kolegicom Asejala. Isto što se tiče izdavanja karata, iako je možda tu e, trenutno malo manje napredan rad. Što se tiče subsidijarnosti i ulozi nacionalnih sigurnosnih tijela. Europska željeznička agencija će morati usko surađivati sa nacionalnim sigurnosnim tijelima i možda će biti nekih područja gdje ta tijela mogu ostati nadležna za, na primjer, pitanje infrastrukture što se ne tiče emts a a u vijeću je bio isto tako i prijedlog da se neka nadležnosti ostave u nacionalnim sigurnosnim tijelima, prije svega što se tiče voznog parka možemo reći da danas da postoji pravo, pravo gledano vozni park, no ako želimo imati integriraniji europski sustav željeznica, onda će biti manje nacionalnih voznih parkova i stoga je vrlo bitno da osoba koja predaje zahtjev može biti sigurna iz što se tiče ove vrste voznog parka. Hvala. Molim sljedećeg ali samo kratko. Hvala. E, da, hvala vam načalno. Zahvalila bih svima na onome što su rekli i pogledala bih ono pozitivnu stranu stvari. Prije svega svi se slažemo da smo napravili jedan korak prema naprijed što se tiče interoperabilnosti, no to nam istovremeno stvara previše problema. U 21. stoljeću s e, programe Horizont, održivosti, raste inovacije i tako dalje, i stvaranja radnih mjesta zapravo dolazimo do problema. I morali bismo biti malo hrabriji kada se hvatamo koštati s ovim problemima. Inače ćemo ostati na riječima. Zadovoljan sam što pokušavamo napredovati i što smo dobili jednu jasnu analizu. No pitanje je kako osnažiti Europsku agenciju Dakle, to nismo dovoljno jasno sročili u izvješću u prvoj fazi, no kada dođemo do faze podnošenja amandmana pokušat ćemo se pobrinuti da se ne radi samo o vremenskom razdoblju koje će biti prelazno, već da imamo i određeni radni program sa rokovima za Europsku agenciju za željeznice. Imamo iskustvo sa Europskom agencijom za zrakoplovstvo, tako da možemo e, razriješiti nadležnost agencije da bismo nadišli probleme oko kojih se svi slažemo da postoje. Slažem se da se moramo sastati, gospodin Kremer i tri izvjestitelja, da jednu konzistentnost uspijemo uvesti u naš rad. Dakle, to moramo učiniti što se tiče izoliranih mreža koje smo spomenuli. Europa mora biti konkurentna, jest, ali možemo i biti mnogo više konkurentni. Gubimo e, novac zbog odobrenja, komologacije i tome sličnoga, mi trebamo otvoriti tržište. Dakle, tržište gubi novac zbog gubitka radnih mjesta, zbog toga što se vrijeme gubi i sve te stvari trebaju biti zapravo uračunate i sve ih se zapravo može kvantificirati u financijskom smislu, dok jednostavno taj gordijski čvor ne uspijemo prerezati. Komisiji bih se zahvalila na njihovoj analizi. Nadam se da možemo zajedno raditi dalje. Ja bih zamolila da ljudi zapravo imaju jednostavno hrabrosti. Zbog toga što je potrebna jedna odličnost u ovom sektoru. Moramo se pobrinuti da se ne bojimo otvoriti tržište. pogledamo što se u mojoj državi događa. Što što smo nadišli, nadišli smo i jedan strah za koje se čini da je zamrzno politički institucionalni svijet. Ukoliko uspijemo to nadjačati, zapravo ćemo mnogo profitirati svi zajedno. Potrebna nam je Europa koja se može nositi sa globalnim izazovima, Kina i Japan su konkurenti koji izuzetno brzo napreduju. I mislim da smo eh, mi spremni ovo eh, ostvariti. Imamo jedan tim žena, dakle hrabrosti ne nedostaje i zahvaljujem svima na doprinosima. Hvala lijepa. Prijeći ćemo na željezničku sigurnost. Michael, to si ti, dakle, gospodin Kremer, 5-6 minuta najviše, hvala. Da, sigurnost je naravno važna. I ako usporedimo što se događa na području sigurnosti, živimo sa 28 tisuća mrtvih na cestama i to se čak ni ne javlja u novinama više, ali kada se dogodi nesreća u području željeznica, onda se mediji uvijek javljaju tome. Od 70. ih godina se povećao broj kilometara putnika sa 200 milijuna na 300 milijuna, a broj nesreća se smanjio sa 400 smrtnih slučajeva na 100 smrtnih slučajeva godišnje. Što se dakle tiče sigurnosti, su željeznice stvarno primjer, uzor i još bih mogu reći da kada bismo imali iste propise na cestama kao i na željeznicama, da uopće zapravo nijedan automobil, automobil ne bi smio voziti. Naravno, svaki smrtni slučaj, jedan smrtni slučaj previše, no trebamo raditi upravo u tom smjeru. Sigurnost je iznimno važna što se toga tiče i stoga moraju surađivati sljedeći dionici upravitelji infrastrukture, željeznički sektor, željeznička poduzeća, zato što, Matiju ti se to spomenuo, željeznička industrija je takva da imamo takav slučaj da nemamo u svakoj zemlji proizvođače željezničkih vozila i stoga nam je potrebna i Europska agencija za nadzor tog sektora, ne više nacionalno. Od početka smo znali da trebamo usko surađivati sa drugim izvjestiteljima i to smo i radili. Ova tri izvješća je, su jedan paket, mi smo ih podijelili, no mi usko surađujemo i što se tiče ovih drugih pitanja, dakle Agencija za željeznice, želimo imati jedinstvenu sigurnosnu potvrdu koju će ERA izdavati, no nacionalna tijela i dalje će zadržati svoju funkciju, ali imat ćemo jednu kontaktnu točku. Možemo vidjeti, možemo kopirati taj sustav iz sustava zrakoplovstva, dakle ne moramo sve izmisliti iz početka. Zbog toga je bitno da ako imamo jednu lokomotivu koja ima dozvolu, da je onda to jeftinije, zato što velika količina lokomotiva koje se proizvode će imati tu dozvolu, to će biti jedna situacija gdje će obje strane, sve strane pobjediti i imati korist od toga, a o tome moramo stvarno raspravljati. Europska agencija će biti dakle središnja agencija, ona će imati konkretno definirane nadležnosti, a samo oni nacionalni propisi će se biti primjenjivati koji će stvarno imati i potvrdu Trenutno imamo 12.000 propisa u EU, a zatim postoji i nepisana propisa, propisi koji se također primjenjuju. To je naravno suluda situacija i tu je komisija već donijela neke odluke da se dvostruko i trostuko primijenjeni propisi uklone i da se primjenjuju samo oni propisi koji su napred registrirani. Sjećam se na početku naše rasprave o željeznicama. U nekim e, zemljama su se potpunosti razlikovali, signalizacije. Na primjer, imali smo e, plavi znak ili nekim zemljama crveni znak za javljanje požara. U mom izvješću sam isto tako naglasio da ona, ona roba koja je e, vrlo opasna za okoliš mora biti drugačije prevezana. Što se tiče rokova, mi se slažemo kao izvjestitelji da možemo skratiti te rokove, već radimo 20 godina na ovom paketu i e, ne možemo im dati ponovo 5 do 6 godina jer će na kraju, na kraju opet doći i reći da nisu još uvijek spremni, stoga treba rokovi biti kratki. Govorili smo isto tako o anonimnoj sigurnosnoj kulturi. U Belinu sam to iskusio. Što se tiče tramvaja, stalno su se kršili propisi, a nitko nije preuzimao odgovornost. Naravno, u poduzećima su bili svjesni toga da se propisi krše, ali kada bi prijavili kršenje propisa, onda bi riskirali da dobiju otpust. Iz toga se mora pratiti kada dolazi do kršenja propisa unutar pojedinih poduzeća, to nije izdaja, već je to pitanje sigurnosti. EATMS je europski sustav za sigurnost koji se primjenjuje na 6000 km, ali još uvijek ne postoji ni jedna jedina lokomotiva koja može voziti na svim 6000 km. Nacionalna tijela iskorištavaju također tu situaciju i to treba to treba prekinuti. Naša industrija je europska industrija i još jednom vam naglasiti, željeznice su vrlo siguran način prijevoza naspram drugih, želimo ih učiniti još sigurnijima, ali prije svega više europskima. Hvala. Hvala, gospodin Dak, za EPP. Četiri minute, molim vas. Hvala, gospodine predsjedavajući. Mislim da smo već nekoliko puta spomenuli. Više ili manje Europe, Mislim da sve izjave naših kolega idu u smjeru više Europe i općenito se slažem sa predsjedavajućim Brian Simpsonom koji je rekao i to sam već više puta spomenuo u okviru ove rasprave da nam je potrebna potpuna interoperabilnost i svladavanje tehničkih prepreka jer inače neće biti tržišno natjecanje u redu. I stoga, što se tiče ova tri prijedloga, ova tri izvješća, tu smatram da su prijedlozi komisije iznimno bitni za razvoj željezničkog sektora uh, u idućih nekoliko godina. Konkretno što se tiče izvješća gospodina Kramera, tu želim reći, a i on je to već spomenuo, da su željeznice vrlo siguran način prijevoza i mi se slažemo svi da to treba i ostati tako a e, zbog e, restrukturiranja željezničkog sektora je ovo nešto što treba proširiti i prilagoditi. U međuvremenu postoji veliki velika količina dionika, postoji čitav niž, niz podizvođača koji nemaju nužno istu kulturu što se tiče sigurnosti, a postoji sve veći opseg samog prometa. To je samo po sebi dobra stvar. Što se tiče kolegice Bilbao, ona je navela jedan primjer što se tiče e, prijevoza iz Belgije u Luksemburg, jednog transgraničnog e, prijevoza. I tu se dobro vidi da postoji čitav niz dionika, postoji restrukturiranje, što dovodi do situacije da jedan sustav niz godina radio na dobar način, svi su bili zadovoljni, a zatim jedan, e, jedan sudionik u tom lancu je doveo do toga da čitav sustav radi slabije. I stoga se slažem s time da svo to izvjestitelja surađuje, da zajedno obrađuju ove dosije. To mislim da je iznimno važno. Konkretno što se tiče izvješća mihaela Kramera, što se tiče smanjenja nacionalnih propisa, to je potrebno, no tu nam je potrebna jasnoća i koherentnost. Također smatram da pitanje odgovornosti treba jasno definirati, a to je mihael još pojačao na svom prijedloga komisije što se tiče suradnja nacionalnih nadležnosti i europskih nadležnosti tu e, moramo imati jasna pravila, ne smije biti ambiguiteta. Što se tiče nacionalnih standarda, ukoliko su oni više od europskih, treba ih zadržati, ne smije, ne smije ih se sniziti. A isto tako pravila koje je uveo što se tiče e, radova na održavanju, mislim da je to iznimno važno pitanje. Ne slažemo se u potpunosti s izvjestiteljima što se tiče socijalnih aspekata. Za mene su socijalni aspekti usko vezani sa pitanjima sigurnosti i stoga smatram da treba kontrolirati vozila i da to trebamo isto unijeti u prijedlog izvješća. Još jedna važna točka je članak Dakle, izdavanje jedinstvenih eh, potvrda za sigurnost, mislim da trebamo pripaziti na to kako ćemo se odnositi prema eh, dijelu B, prema prijelaznom razdoblju, a isto tako i jednako što se tiče sankcija u slučaju kršenja propisa, mislim da se slažemo da se trebamo inspirirati iz područja zrakoplovstva kao što je gospođa Deverak već naglasila. Tu postoji niz dobrih stvari. Hvala. Hvala. Zastupnica Jala Sender na četiri minute. Zahvaljujem predsjedatelju. ja bih se zahvalila Mihalu Krameru e, i njegovom pristupu ovome, iako se možda u nekim stvarima i ne slažemo. No, vjerujem da bismo trebali osnažiti ulogu Europske agencije za željeznice i njena sposobnost da dodjeljuje europske sigurnosne potvrde certifikate. No vjerujem da postoji određeni, određena opasnost da nećemo imati jasno definirane i razgrađene odgovornosti i razine odgovornosti te sposobnost određenih nacionalnih agencija da reagiraju. Dakle, to je vezano i uz četvrti željeznički paket. Postoji opasnost e, svojevrsnog e, pokušaja da se jednostavno odgovornost prebaci na nekoga dalje. A mislim da to moramo razriješiti, da je to ključno i moramo utvrditi tko radi što, tko je odgovoran za što. Čak i ako se radi o osnaživanju Europske agencije za željeznice i davanju njoj veću ovlast za dodjeljivanje certifikata. No to ne znači da nacionalna tijela i nacionalne infrastrukture ne bi trebala preuzeti svoju vlastitu odgovornost. To bi trebalo biti jasno. Dakle, ne radi se o tome da se odgovornost prebacuje. Svak bi jednostavno trebao preuzeti svoj dio odgovornosti i odraditi ono što je nužno bez da se krivnja pokušava prebaciti na nekoga. Što se tiče infrastrukture, postoji određena sklonost da odluke ostanu u rukama nacionalnih tijela. I to je u redu, oni će biti nadležni za to, no uzevši u obzir trenutno trenutna tehnološka postignuća ne bismo trebali imati 28 različitih tijela vlasti koje bi se bavila infrastrukturom. Dakle, trebala bi postojati jedna e, tendencija da se e, lokalnim tijelima vlasti daju veće odgovornosti i da jednostavno oni mogu neke karakteristike specifičnosti unijeti. Dakle, gledamo kako postići jedan europski pristup Dakle, jedan jedinstveni prostor i kako jednostavno na nacionalnoj razini također pojednostaviti situaciju što je više moguće. Što se tiče izvješća o interoperabilnosti, možemo vidjeti sličnu situaciju sa tramvajima. Dakle, ne znam da li je to možda samo njemačko pitanje, ali voljela bih da se malo bolje definira, jer ne znam o čemu se točno radi ovdje. Dakle, pobrinuti se da kolosijek odnosno tračnice za tramvaj e, i dalje budu sigurne, a postoji nedostatak definicije kako to možemo nadzirati i kako to zapravo provesti. Sljedeći govornik na četiri minute. Ispričavam se, malo i kasnije prijevod. Hvala Mihaelu, moram reći da je velika većina e, tvog izvješća nešto sa čime se u potpunosti slažem, osobito što se tiče onoga kako se definirao odgovornosti i obveze. Mislim da si to doista dobro odradio. I što se tiče kašnjenja, odnosno minimizacije, mislim da je tu važno nastaviti raditi na tome i da ne počnemo u smislu usklađivanja pravila e, odugovlačiti, da je to nešto što moramo brzo odraditi. E, što se tiče jedinstvenog sigurnosnog certifikata, ona, on pretežno treba biti zapravo odgovornost ERE, Europske agencije za željeznice, jer ukoliko počnemo uvoditi previše komplicirani sustav, nećemo ostvariti to jedinstveno tržište koje, koje pokušavamo postoji neka područja nesigurnosti e, u smislu što mislimo pod tim jedinstvenim sigurnosnim certifikatom za neke željezničke operatere zbog toga što e, geografski govoreći da, da, li se to odnosi na geografsku dodjeljivanje certifikata i što ukoliko imamo u istom području dvije različite dva različita sustava infrastrukture. Dakle, to bi se moglo donekle pojasniti jer možda bi se mogla raditi istovremeno brzim željeznicama i o konvencionalnim željeznicama. Dakle, to je jednako važno kao i geografski obuhvat. Što se tiče autorizacije koje se dodjeljuje upraviteljima infrastrukture, u izvješću piše da nacionalna tijela dodjeljuju odobrenje, a Imamo jedan slučaj poput Eurotunela, a moglo bi biti više takvih slučajeva, osobito sa brzim željeznicama koje će prelaziti granice. Mislim da je tu važno da se ta prekogranična infrastruktura zapravo da se prema njoj odnosi kao jedinstvenom e, entitetu, ne da ju se dijeli prema nacionalnim granicama, e, osobito dakle kod vlakova koji putuju visokom brzinom. Ne želimo tu dijeliti e, odgovornost na pojedine upravitelje infrastruktura. Što se tiče odnosa između ERE i istražnih tijela, to bi trebala biti jedna suradnja, jer u nekim situacijama ERA bi e, mogla ne imati pristup svim informacijama i na taj način e, ne biti u prilici da jednostavno dobro surađuje sa onima koji istražuju određene događaje. Zainteresirala me i zamisla gospođa Bilbao o registru vozila i identifikacijskoj šifri. A što se tiče e, radnog vremena vozača vlakova, to mislim da će biti prilično osjetljivo pitanje, dakle potrebno je odrediti koja su sigurnosna pravila, koja su ona socijalna. Što se tiče sigurnosti, ukoliko pokuš, počnemo prepreskriptivno raditi, mogli bi doći do nekih apsurdnih situacija. Ukoliko imamo vlak koji kasni i deset minuta je udaljen stanice, da li vozač može reći ne, moje radno vrijeme gotovo, ja, ja sam gotov i da jednostavno blokira prugu na sljedećih pet sati zbog toga što njemu radno vrijeme završilo. Dakle, ukoliko se bilo šta radi što se tiče tih vremena koje strojovođe mogu raditi, potrebno je imati određenu fleksibilnost zbog toga što ovo nije cestovni, već željeznički promet i ne smijemo im dozvoliti da se blokira cijeli sustav zbog nečeg takvog. Gospodine Zile, na četiri minute, izvolite. Hvala, Bran. Prije svega zahvaljujem Mihajlu na njegovom radu i prijedlogu koji je dosljedan sa mišljenjima drugih. Neke stvari na koje bih ukazao prije svega jedinstveni sigurnosni certifikat. Moramo biti oprezni zbog toga što je jasno da u prijedlogu u odjeljku B postoji više zahtjeva nego u prvom, odnosno odjeljku A. I nadam se da taj A dio će jednostavno postati malo zbiljniji, čak i ako se taj jedinstveni certifikat bude nešto što će dodjeljivati ERA. No istovremeno cijeli niz željezničkih poduzeća vjerujem da ne želi samo jedan državi članici raditi i u tom smislu jedinstveni certifikat koji će ERA izdavati bi mogao biti skuplji i bit će ga teže dobiti nego da se jednostavno prijavljuje da ga se traži od nacionalnih sigurnosnih tijela. Dakle, ako bi se radilo na jedinstvenom tržištu jedne države, bolje bi bilo da nacionalna sigurnosna tijela dodjeljuju certifikat. Zbog toga smatram da ukoliko govorimo o pojedinim dionicima, da treba imati na umu prije svega njihove interese, kako jednostavno ne bismo otežali njihovu situaciju umjesto da ju poboljšamo. Slažem se s rokovima od tri mjeseca nakon podnošenja prijave. No, donakle me brine prijenos tih rokova na godinu ili dvije godine dana, odnosno smanjenje sa dvije na jednu godinu, no ukoliko su institucije nadležne na to spremne, mogu im samo čestitati da se vrijeme smanji. Nadalje, jedno je pitanje već Filip spomenuo, istrage. Dakle, ukoliko dođe do bilo kakvih incidenata, moramo biti oprezni zbog toga što je važno imati na umu tko donosi odluke i da li kao posljedica toga, možda nekakav neizravan način, e, incident vodi do osobe koja je donijela odluku. Dakle, moramo biti oprezni da ne dođe do sukoba interesa, e, jer te osobe doista moraju biti neovisne, nepristrane i profesionalne. I na kraju također me brine sustav kojim se anonimno može obavijestiti o nekim mogućim sigurnosnim prijetnjama ili problemima. E, kada to ne bi bilo anonimno, možda bi moglo doći do nekakve e, negativne reakcije na radno mjesto takve osobe, što je doista tužan scenarij, ali mislim da anonimno obavještavanje nije dobar način da neće zapravo poboljšati sigurnost. Dakle, meni nije prihvatljiva ta anonimnost. Hvala. Na četiri minute gospodin Količek. Zahvaljujem. Mislim da mi neće trebati četiri minute. Naglasio bih da su svi moji kolege u krivu ukoliko smatraju da postoji samo jedna agencija koja dodjeljuje certifikate za cijelu Europsku uniju i da bi ta jedna agencija mogla uspostavljati sigurnosna pravila te da bi to moglo biti rješenje problema. Ja se bojim da bi ta agencija bila doista vrlo zaposlena i da bi im trebao velik broj zaposlenika, veće financije, više prostora i da bi takva agencija također trebala i velik proračun. Postoje druge stvari koje su važne za interoperabilnost. Važno je imati jedinstvenu legislativu, jedinstvena pravila, postoje različiti sustavi i postoje različite tehničke specifikacije, no mora postojati jedan jedinstven komplet sigurnosnih pravila i samo jedno tijelo koje će biti odgovorno za tumačenje tih sigurnosnih pravila. Dakle, tu mora biti uključen i vozni park i sve drugo. No, pravilna provedba zapravo ne može biti nešto što provodi samo jedna agencija. Vjerujem da bi zapravo oni, da oni ne bi bili sposobni odraditi taj cjelokupni posao. Dakle, imamo dvije stvari. S jedne strane moramo imati jedinstvena pravila, to je važno za cijeli europski željeznički sustav. Dakle, jedinstvena pravila za sigurnost, jedinstvena pravila za dodjeljivanje certifikata i tako dalje, no s druge strane postavlja se pitanje tko će zapravo kontrolirati ta pravila i tko će ih provoditi. I ja stoga smatram da bi ERA trebala biti odgovorna za nadzor toga koliko se poštuju pravila, a zatim svi ovi certifikati mogu biti i međunarodne naravi, bez obzira da se radila onima za infrastrukturu, za mašine, strojeve i tako dalje. No, vjerujem da samo dizelska lokomotiva e, može voziti kroz cijelu Europu. Trenutno imamo tri tipa motora koji mogu biti certificirani, no trenutno isto tako nema motora koji bi bio prihvatljiv, koji bi mogao voziti na svim prugama diljem Europe. Dakle, treba imati na umu i te tehničke aspekte priče. Također se slažem da sve istrage nesreća trebaju biti odrađene na odgovoran način, pravodobno i isto tako bih još nadodao da svi prelazi da u 90% slučajeva sve nesreće zapravo su, za sve nesreće su odgovorni e, automobili zbog toga što oni ne poštuju e, sigurnosne odredbe na prelazima pruga. Gospodin za sada, tri minute. Hvala vam. Ja bih e, reagirao na pitanje isključivosti, dakle jedinstvenog certifikata koji bi izdavala ERA. Načelno govoreći smatram da je ta zamisao dobra, no valja imati na umu da postoji neke specifičnosti koje bi zapravo mogle dovesti do izuzetaka. Primjerice, u nekim državama članicama koji imaju vanjsku granicu sa trećim zemljama. Postoje zajednički sustavi, odnosno njihovi sustavi povezani sa kolosjecima drugačijih širina i ukoliko bismo dosljedno, odnosno prerigorozno čak slijedili pravila, to bi moglo značiti da vozni park trećih zemalja ne bi mogao ući u takvu državu članicu. Smatram da nacionalna tijela, sigurnosna tijela pojedine države članice moraju biti sposobne izdati relevantne certifikate za takve vozne parkove. I mogu se složiti s komentarima primjerice gospodina Zila, jer nadzor izdavanja certifikata u ovakvom obliku jesu dobra ideja, no moramo imati na umu da također mora postojati i prostora za izuzetke ili derogacije. To isto tako je primjenjivo na pitanje interoperabilnosti. Jer i tu možda postoji određenog prostora za izuzeće zbog nekih karakterističnosti pojedinih država članica. I još jedan komentar što je s prelaznim razdobljima možda ona nisu dovoljno duga i možda bismo ih trebali produžiti kako bismo mogli bolje pripremiti sustave. Hvala vam, gospodin Pakej iz komisije, na pet minuta, molim vas. Hvala predsjedatelju. Zahvaljujem se izvjestitelju na vrlo ambicioznom izvješću koju u mnogim aspektima ide čak i dalje od predloga komisije i smatram da ga u svim tim točkama poboljšava. Dakle, zahvaljujem Mihalu Krameru na tome. Vjerujem da vaša trenutna prezentacija sigurnost zapravo stavlja u odgovarajući kontekst. Dakle, ne bismo trebali, ne smijemo dovesti u pitanje sigurnost, no istovremeno želimo da željeznice učinkovito funkcioniraju u jedinstvenom europskom prostoru E, tako da sam zahvalan na tom kontekstu u kojoj ste stavili sigurnost i gdje radite na sigurnosti e, za željeznice. Jedna od glavnih točaka tijekom rasprave bila je interoperabilnost i odnos između agencija i nacionalnih sigurnosnih tijela. Predsjedatelj je predložio jednu razinu međusobnog poklapanja izvještaja, do čega će vjerujem doći, a što se tiče sigurnosti postoji jedna stvar koju je potrebno naglasiti, a to je da ukoliko kao što je predloženo, bi ERA izdavala certifikate o sigurnosti, tada nacionalna tijela za sigurnost bi imala nešto slobodnijih kapaciteta kako bi mogla nadzirati funkcioniranje sustava. Dakle, to bi poboljšalo upravljanje sigurnosnih sustava i to bi bio, bila dobro došla stvar. E, možda još par konkretnih komentara. Rekao bih da svi amandmani koji rokove za prijelazna razdoblja nalažu i jesu dobrodošli. To je rasprava koju često provodimo, no mislim da je to nešto što je korisno. I što se tiče prilaznog razdoblja koje se smanjuje na godinu dana, Dakle, to smo čuli izveću gospođe Bilbao. E, s jedne strane, operativno to vjerojatno izvedivo, no što se tiče međuinstitucionalnog procesa, e, to smatram da je također je prilično nužno. E, što se tiče obuhvata i definicije te nekih proceduralnih postupaka, mislim da se još malo mora raditi na tome da se to sve uskladi sa izvješćem o interoperabilnosti. Još nekoliko konkretnih komentara. Izvjestitelj predlaže uspostavu sustava za komunikaciju o mogućim opasnostima sigurnosnim i traži se od agencije da je aktivnije u usvajanju koordinaciji pravila sa nacionalne razine te uspostavljanju baze podataka za incidente, za nesreće po uzoru na zrakoplovnu industriju. To smatram da je sve korisno i komisija bi mogla podržati to sve, no još jedno vjerojatno bi postojale određene implikacije na resurse što bi na kraju trebalo e, procijeniti na kraju procesa da se vidi da li možemo resurse staviti na raspolaganje, a što je opet e, šira proračunska rasprava. I samo kratak komentar o agenciji kao istražnom tijelu. Naravno, postoji pitanje sukoba interesa između toga da smo netko tko nadzire sustavi istovremeno istražna tijela i tu bi na pravi način to trebalo sroličiti, a to je da, kao što je prema predloženo postojećem zakonodavstvu, da postoji na nacionalnoj razini istražno tijelo, da agencija to nadzire. Dakle, o tome bismo još mogli raspraviti sa izvjestiteljima. Mislim da je gospodin Benjen spomenuo prekograničnu infrastrukturu. Načelno govoreći to također mogu podržati kao i ideju da bi bilo, e, da će u budućnosti biti više prekogranične infrastrukture. Dakle, to je u skladu sa e, radom parlamenta na TNT instrumentu. E, što se tiče vremenu vožnje strojovođa, imali smo amandman koji se više bavi izvješćivanjem o tome, a ne toliko postavljanjem novih pravila. Hvala na pažnji. Zahvaljujem. Sljedeći na redu. E, ispričavam se, Mihael, e, još imaš riječ, moje isprike. E, Hvala vam na vašim doprinosima se u svemu se vidi da imamo zajedničkih točaka. Još samo želim pojasniti. Ne radi se o tome da se ustanovi jedna agencija koja će donositi sve odluke. Nacionalna tijela će zadržati svoje nadležnosti, ali će morati surađivati. I čam, čak i kod EASE 75% odluka donosi od nacionalnih zrakoplovnih tijela. To je mali dio. Ne radi se o tome da se izgradi veliko čudovište u smislu sustava i stoga je pitanje suradnje toliko važno, odlučujuće zapravo, ne znači da ćemo sve odbiti. Ali to je jedna, jedno tijelo, isto tako za donošenje odluka, jer mora imati europske strukture, industrija koja je već tako i tako europska se mora prilagoditi kako bi se snižili troškovi u budućnosti. Radi se o tome. Roberts je spomenuo iznimke. To je važno i to se poklapa s onim što je rekla Ayala Sender. Iznimke, na, primjer, u, gradu Karlsruhe postoji tramvaj koji vozi na željezničkim prugama izvan grada, a unutar grada na gradskim prugama. Što znači da se može iz brzog vlaka preći u tramvaj. Slično je i na drugim trasama, na primjer u Zarbrücken, Postoji e, tramvaj koji putuje na tramvajskim prugama, zatim na željezničkim prugama prema kriterijima e, Deutsche Bahn, a zatim kasnije nastavlja voziti po željezničkim prugama pod pravilima francuskog poduzeća SNCF-a. Dakle, to su neke iznimke koje su regionalne ili geografske prirode, ali ne nacionalne. Pa i u Francuskoj imamo dva različita sustava. U Francuskoj zapravo ne možemo ni donositi odluke na nacionalnoj razini zato što je sam njihov sustav već podijeljen. I to postoji taj problem imamo i u baltičkim zemljama. Ne postoji iz Estonije u Latviju e, povezanost e, putem željeznica, a to zapravo želimo ostvariti. Naravno, e, uvijek treba uzeti obzir da je 95% odluka donose nacionalna tijela. Drugi aspekti su također bitni, imao sam samo nekoliko minuta, ali sve nam je to važno. Što se tiče certifikata, dio A znači da Europska željeznička agencija mora moći imati ovlasti odlučivati o sigurnosti za, sa nacionalnim tijelima. Naravno to treba dogovoriti u suradnji s njima. A što se tiče dijela B, to nam je pod potreban potpuno drugačiji sustav donošenja odluka. Što se tiče nesreća, znamo da kod određenih nesreća, na primjer u pomorskom prometu, da su često nacionalna tijela provodila studije, da studije nisu bile nezavisne, da su pokušali dosta toga prikriti i to često tako i funkcionira. No ako postoji sumnja da se rad ne odvija neovisno, da se ne radi neovisna kontrola, neovisna procjena gdje su postojali deficiti, u tom slučaju Europska agencija za željenice mora imati nadležnost ustupiti jer svaka nesreća, koliko god teška bila, je zatim temelj i za to da naučimo nešto iz toga i da se to ne ponovi ukoliko se procjena odvije na pravi način. Znam da je to teško, ali ne može se reći da je to nacionalna nesreća, da ćemo, se to, da ćemo to sami napraviti. Već smo u pomorskom prometu vidjeli kako to ide, pa i kod većih nesreća. I stoga je ERA centralna agencija, a zatim trebamo vidjeti što će se delegirati na nacionalna tijela, što ne. To će biti jako zanimljivo jer tu u tom području nemamo iskustva, kasnimo 40, 50, 60 godina zapravo za zrakoplovnim sustavom. Dakle, prelazimo na železničku agenciju, Robert, 5 minuta. Hvala. Prvo, možda je jasno, neki od mojih amandmana odnose se na direktivu o operabilnosti i sigurnosti, što sve treba nekako objediniti. Prvo što se nadležnosti tiče. Ja bih htio ovu agenciju ERU ostaviti kao centralnu agenciju za ova pitanja, ali postavlja se pitanje mora li ona biti jedina, odnosno isključivo mjesto za takve, takva pitanja. Kad je riječ o infrastrukturi, e, da, infrastruktura mora biti naravno povezana i s nacionalnim vlastima. A kada su u pitanju certifikati, odnosno potvrde i dozvole, onda moramo, čini mi se, kombinirati eru i nacionalna relevantna tijela. Na primjer, da li neki manji operator koji posluje u izoliranim željezničkim mrežama, da li se on mora obraćati centralnoj agenciji? E, ja mislim da ne, oni već posluju u okviru jedne vrlo definirane mreže i tržišta, mislim tu recimo na dijelove istočne Europe, na granične dijelove Europske unije. Što se tiče prijedloga uredbe, e, tu trebamo točno definirati granice djelovanja Europske željezničke agencije u odnosu na nacionalne takve agencije. E, svi novci, sa porez koji ide na primjer za infrastrukturu, E, na primjer za izdavanje nekih nacionalnih e, certifikata mora se iskoristiti na najbolji mogući način. proizvođači e, ne primjer njima bi bilo zgodno obratiti se naravno samo jednom tijelu ERI kako bi dobili dozvol odnosno potvrde za svoje strojeve, za stroj, svoj vozni park. Ali čini mi se da treba ostaviti ovu mogućnost e, posizanja za najboljom mogućom adresom, najboljom mogućom prilikom. E, zatim, što se tiče odgovornosti i nadležnosti ere, postoje dva različita pravna okvira. E, odgovornost odluka koje donosi era I što se tiče nacionalnih agencija koje mogu biti podložne nekom kaznenom progonu, što nije slučaj serom. Mislim da trebamo nadležnost i odgovornost zajedno s nadležnošću proširiti za Europsku e, željezničku agenciju. Pristup tržištima za treće zemlje to je nešto što neće biti lako riješiti, kao što je Michael već e, rekao, kao što je opisao situaciju. U istočnoj Europi sada imamo okolnosti koje su ponešto čudne, jer potvrde vozila i sve informacije s tim u vezi drže se na posebnom mjestu i to vodi jedno privatno poduzeće. Finski e, vagoni, na primjer, ne mogu ići na latvijsko ili litvansko tržište bez odgovarajućih potvrda, ali te potvrde se mogu izdati samo u trećoj zemlji. Kada je estonski predsjednik otišao na službeni posjet u Latviju, latvijskom predsjedniku odlučio koristiti estonsku željeznicu i on je morao postupati pod pretpostavkom da ovi drugi priznaju dozvolu za sigurnost. E, njegovog vlaga. Da je išao možda iz Rige u Moskvu ne bi imao problema jer je to dio istog sustava što je potpuno suludo. Dakle, imamo s jedne strane zakonodavstvo država članica Europske unije i imamo zakonodavstvo trećih zemalja koje se ovdje preklapa. Pitanje jezika, koje je uvijek naravno osjetljivo, moja teza je da se neko mora moći obratiti Eri na svom jeziku. E, valja moći koristiti se evropskim Europskom službom za prevođenje, što naravno e, može koštati, ali moramo vidjeti zapravo koliko uopće jezika je u pitanju. Hvala Dominik, izvoli. Hvala e, predsjedniče, hvala e, Roberu, uvijek je zadovoljstvo surađivati s njim. Jedna mala glazbena usporedba. E, Željezničko vijeće u Europi je kao orkestar gdje nema dirigenta, a postoji 28 članova orkestra koji svaki sviraju svoju glazbu iz svojih nota možete zamisliti kakvu buku to proizvodi. Dakle, treba nam e, dirigent e, i s tim u vezi govorit ću dakle, o e, agenciji. Postoji nekoliko zadataka nadležnosti te agencije, neka, neke nisu sporne, neke jesu. Registar koje bi agencija trebala imati, to nije sporno. E, prijedlog ni komisije ni vijeća tu nije kontroverzan. E, ali sada imamo nadležnosti koje se preklapaju s nacionalnim e, vlastima. Ni to nije svuda kontroverzno, ali je kontroverzno u području potvrda, odnosno certifikata o sigurnosti. Ja mislim da bi e, zato nadležna trebala biti Europska agencija, inače nemamo nikakve šanse da postignemo europsku interoperabilnost. Plasman na tržište e, vagona, Europski sustav upravljanja željezničkim prometom. E, sve to treba biti u nadležnosti ove agencije. Nacionalni, regionalni propisi Naravno, to će još uvijek postojati i za to će biti nadležno nacionalno tijelo, ali s time da postoji mogućnost da se za to može obratiti i europskom tijelu, dakle ERI. Ovdje nismo da branimo specifikume nacionalnih sustava, inače nikada nećemo postići interoperabilnost. Meni se čini da e, treba obaviti još puno posla u u, ovom pogledu, dakle suradnje, odnosno preklapanja nadležnosti između Europske željezničke agencije i nacionalnih e, tijela, čije će se nadležnosti smanjivati. Nekoliko riječi o e, važnosti e, rokova. Svi bi trebali moći na, u odgovarajuće vrijeme dobiti dozvole ili potrebe, potvrde za koje se zahtijevaju, a zato su važne i financije. Financije su važne i za status e, osoblja, osoblja ove agencije. Meni se čini da ono što se predlaže je daleko od onoga što treba agenciji koja neće e, moći ostvariti zadaće koje ćemo joj povjeriti unutar rokova koje ćemo nametnuti što ima vrlo ozbiljne posljedice posljedice po e, interoperabilnost samo po sebi e, po napredak u ostvarivanju ovog cilja i naravno poteškoće kadrovske prirode ako želimo da ova agencija ima odgovarajuće kapacitete. E, naravno, jezične potrebe e, potežu za sobom i tekako visoke troškove i ako se bude e, svima udovoljavalo, troškovi će biti ogromni. Prijelazni period naravno ovisi također o sredstvima. Ako sredstava nema, ovo prilazno razdoblje će biti duže. Mislim da je to svima jasno. Gospodin Panjo na četiri minute. Predsjedniče, kako je kolega Robert naglasio u svom izvješću, ova revizija je danas više nego potrebna I ja se slažem u tom pogledu s onim što je rekao kolega Rike. Moramo podržavati ideju, tezu da se proširi nadležnost i ovlasti Europske željezničke agencije. Zahtjevi za potvrdama i dozvolama moraju biti takvi da se mogu uputiti ili nacionalnim tijelima ili Europskoj agenciji za željeznice. E sad, to naravno ovisi o tome unutar koje mreže operira e, onaj koji traži e, dozvolu. Dakle, unutar granica nacionalnim tijelima šire Europskoj agenciji. Mislim da E, bi trebali u uredbi biti jasni u pogledu kaznene odgovornosti Europske željezničke agencije i njezinog e, osoblja, to je članak 64, koji po mom mišljenju za sada predstavlja prepreku mogućnosti kaznenog progona u slučaju nesreća, odnosno propusta. Jezični režim Mislim da je i to nešto što mora biti jasnije razrađeno u uredbi i dijeli mišljenje izvjestitelja s tim u vezi. Međutim, žao mi je što izvjestitelj u izvješću nije uzeo u obzir e, potrebu za prijelaznim razdobljem tijekom kojeg bi ova agencija trebala proširiti svoje nadležnosti. E, zato trebaju sredstva e, jer će agencija imati novu, širu ulogu i razdoblje, prijelazno razdoblje treba biti duže. Moramo također vidjeti jasno o točno kakvim prijelazima, kakvoj tranziciji se radi. E, kako bi mogli eventualno predložiti dodatne amandmane. Agencija danas ima normativnu e, nadležnost, nema nadležnost za donošenje odluka, pogotovo u domeni željezničke sigurnosti. Uko želimo to postići, moramo je e, opskrbiti kako bi te svoje nove odgovornosti mogla izvršavati. Mogla bi se možda rukovoditi uzorom Europske agencije za zračnu sigurnost mutatis mutandis naravno. I e, slažem se s kolegom Rikeom, izvjestiteljem u Sjeni, treba nam razjašnjenje ovlasti ove agencije, trebaju nam resursi, financijski resursi, kako bi ona ostvarila i svoje nadležnosti i kadrovski bila u mogućnosti funkcionirati. Hvala. Eto, to je sve. Gospodin Benjin, na četiri minute, izvolite. Hvala. Važno je iskoristiti zamah koji trenutačno vlada u pogledu stvaranja jedinstvenog tržišta za željeznicu. Ukoliko dozvolimo eh, da željeznička poduzeća ostanu ondje gdje jesu, unutar svojih nacionalnih e, granica, nećemo to ostvariti. Moramo iskoristiti priliku koju pruža otvaranje tržišta. I stoga mi se čini da je bolje da Agencija za željeznički promet, ERA, bude ta koja će izdavati certifikate. No, bez obzira na to, e, jasno mi je e, zašto je Robertu to donekle problem. svaćam gdje on vidi poteškoće i zašto bi neke stvari i dalje trebale ostati u nadležnosti zemalja. Što se tiče voznog parka, Mislim da je evropski certifikat od ključne važnosti, a ne nacionalni certifikati. Je e, ono što želimo postići je jedinstveno tržište voznog parka. Vraćam se na ono što je Robert rekao. E, ono što mi ne želimo je stvarati dodatni okvir koji će nacionalne monopole proširiti na europskoj razini. Također je važno, čini mi se, da imamo diferencijalno formiranje cijena u odnosu na relevantno područje. Ono što ne želimo je da era nudi cijene koje su prihvatljive Deutsche Bahnu ili francuskom SNCF-u, a koje neće biti prihvatljive malim operaterima koji operiraju unutar nekoliko stotina ili nekoliko kilometara željezničke mreže. Imamo situaciju, posebnu situaciju s baltičkim zemljama i dakle niz malih poduzeća i e, njihovu situaciju treba uzeti u obzir. Dakle, ne može biti jedna cijena za sve. Kad je riječ o jezicima, ono što možda možemo učiniti je vidjeti kakav je odnos nacionalnih tijela i ere. Možda bi era mogla ponuditi ugovor, odnosno možda bi nacionalna tijela mogli biti podugovaratelji E, ere, tako da era i dalje bude centralni punkt za nacionalna tijela i da se nitko ne mora obraćati posebno i njima. Ali ove tvrtke bi morale biti u situaciji da im poslovanje u drugim zemljama predstavlja prednost, da im to bude od interesa. Mislim da postoje bojazni u pogledu većih cijena, pogotovo za one male, izolirane operatere. I to ne smijemo smetnuti suma. Kada god neko misli da postoji E, neko diskriminirajuće pravilo, mislim da bi se proizvođač, odnosno operater, mogao obratiti eri u tom slučaju, što mislim da je jako dobra ideja. S Michaelom i drugim izvjestiteljima bi mogli to konkretno riješiti. Mislim da postoji način da ovo konkretno riješimo. Gospodin Kramer, četiri minute. Još jednom, ERA je centralna agencija, ali ona surađuje sa nacionalnim tijelima. U 95% slučajeva se donose odluke na nacionalnoj razini. Dakle, od odlučujuće važnosti da dobro izradimo tu strukturu i imamo primjer iz zrakoplovstva gdje to radi, pa bi trebalo raditi ovdje. Slažem se s time, ako imamo nacionalni certifikat, onda će se situacija nastaviti kao i do sada. Neko će reći uopće da ne želi koristiti lokomotiva u nekoj drugoj zemlji i to nam neće dati ovaj napredak. Zbog toga je vrlo važno jasno razraditi nadležnosti. Roberts, postoji samo jedna točka gdje se ne slažemo. Kada pogledam situaciju u baltičkim zemljama, Dakle, vi surađujete sa Rusijom što se tiče lokomotiva, isto to radi i Finska i Island e, i e, Litva, Poljska. Dakle, to je slično kao u zrakoplovstvu gdje Sjedinje američke države ne priznaju da postoji europski zračni prostor i zbog toga imaju bilateralne sporazume te imaju ogromne prednosti. Jer Sjedinje američke države lete u Berlin, zatim lete dalje u Pariz, zatim u, pa- Madrid i tako dalje. A mi to obrnuto ne možemo zato što letimo samo s jednim letom unutar Sjedinih američkih država, zatim ne smijemo e, narušavati američki sustav. Što se toga tiče, bilateralni sporazumi s Rusijom su nešto gdje e, jedna mala zemlja nema toliko velike šanse a, ako se recimo nasuprot tome dogovor sklapa na europskoj razini s Rusijom. Lokomotive se dati, zatim mogu proizvoditi u Rusiji, mogu se uvoziti u Europu i mogu dobiti certifikat za Europu. Naravno sa širokotračnim lokomotivama ne mogu biti primijenjeni u Njemačkoj, ali se mogu koristiti u Latviji, Litvi, Estoniji, a to je jedna velika prednost i to je ono čemu težimo. I onda neće postojati razlike da e, ruske lokomotive smiju se koristiti samo u Finskoj, a ne u drugim zemljama. To će biti korist za sve. I trebamo raditi u tom smjeru da kažemo ne, to su onda europski e, europska vozila i postoje razlike, ali certifikacija se vrši kao europska certifikacija. Naravno, postoje dalje razlike. Evo, na primjer, s tramvajima i u Njemačkoj imamo e, neke uskotračne pruge, neke iznimke. I neću uopće se ni osvrnuti na e, engleske željezničke pruge što se tiče nasljeđa, ali načelo je europsko. To je vrlo uzbudljivo. Svi moramo težiti istom cilju i stoga još jednom želim zahvaliti svim sudionicima u raspravi, su izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni, a i komisiji jer smo sada na istoj strani i mi i komisija. Hvala. Hvala gospodine Količek. Prije no što vam dam riječ, htio bih pozdraviti goste koje je pozvala gospođa Grisberg iz udruženja La Mondeuse. Nismo razumjeli eh, predsjedavajućeg, iz eh, jedne francuske pokrajine. Dakle, dobrodošli na sastanak odbora za transport i turizam. Nadam se da će vam biti i ugodno i zanimljivo. Gospodine Količek, imate četiri minute. Hvala. Ispričavam se što se vraćam na neke tehničke aspekte za koje mislim da su donekle pocijenjeni. Ukoliko postoji sustav e, funkcioniranja infrastruktura, takvih sustava ima nekoliko u Europskoj uniji, onda postoje i razlike u testovima. Ako postoji nekoliko sustava električnog prijevoza, onda imamo nekoliko podsustava jednog sustava. Jedan sustav provjere e, i kontrola ne podnosi primjenu istovremenu drugog takvog sustava. Stoga mislim da jednostavno moramo zadržati neke posebne sustave kontrole voznog parka i infrastrukture. Ovo nije političko pitanje. E, ovo je posljedica tehničkih razloga razlika na terenu. Ukoliko želimo jedinstveni skup e, pravila i ukoliko onda kažemo da se nacionalna tijela za provjeru sigurnosti moraju pridržavati tih e, pravila, a sustav i situacija na terenu su različiti i samo ćemo se vrtiti u vrzinom krugu. Ja jednostavno, budući da mi je industrija poznata, ne mogu se složiti s vama. Hvala samo kratko nešto e, što se tiče tradicionalnih starih e, željeznica. One će biti izuzete iz ovog paketa, to je Michael spomenuo ali znam da Europska željeznička agencija zna za te probleme, jer se čini mi se planira jedan sastanak sa relevantnim subjektima kako bi se taj problem riješio. Kako bi se omogućilo korištenje jednog e, sustava. Ja znam da će se uzeti u obzir postojanje tih prekrasnih, starih, tradicionalnih e, vlakova i željeznica. E, mislim pritom na stare primjerke parnih lokomotiva. ja, ja znam, ali radi se na tome. Gospodin Pake, pa pet minuta. Hvala. Vrlo kratko. E, mi znamo za pitanje e, starih lokomotiva i mogućnost izuzeća postoji. Tu mogućnost će naravno davati države članice. Mi smo priznali i prepoznali e, potrebu za posebnim statusom ovih e, lokomotiva. E, hvala Robertu Zileru na njegovom izvješću. E, mi smo se usredotočili na arhitekturu interoperabilnosti i sigurnosti, ali u ovom izvješću se nalaze i neki ključni aspekti koji se vezuju za interoperabilnost, a to su nadležnost i odgovornost. I to će biti na odgovarajući način reflektirano u uredbi. Zatim isto tako razgraničenje nadležnosti između Europske željezničke agencije i nacionalnih tijela. Također pitanje koje je spomenuo zastupnik Rike u odnosu na proračunska sredstva. E, što se tiče tehničkih e, pitanja koje ste spomenuli, na ćemo nastaviti raditi s izvjestiteljima. Sada u pogledu odnosa između ere i nacionalnih tijela i u svjetlu komentara izvjestitelja. Prvo što želim reći jest da se zakonodavstvom želi postići jedna široka e, struktura, a onda će biti, trebalo bi biti, puno prostora da se sklapaju konkretni aranžmani, sporazumi između ere i nacionalnih tijela. Dakle, ERA neće zamijeniti posao koji obavljaju nacionalna tijela. E, odgovornost izdavanja certifikata za sigurnost bit će podijeljena. U uredbi o ERI će se jasno navesti da ERA mora imati određenu diskreciju postupanja, što je, mislim, način da se uvaže specifičnosti nekih nacionalnih mreža kao što su mreže e, u baltičkim zemljama koje koriste drugačiji tip kolosijeka. Mi ne želimo ostaviti ove izolirane željezničke mreže iz čitavog sustava, već naći načina na koji bi ih mogli integrirati, odnosno definirati na odgovarajući način njihov odnos e, sa središnjom agencijom. To je vrlo e, zanimljivo i vidjet ćemo i nastaviti raditi s izvjestiteljima na unapređivanju e, prijedloga u ovom smislu. Hvala još jednom svima koji su e, na ovome radili, a hvala i predsjedavajućem na važnosti tonu važnosti koji je dao ovoj raspravi. U redu, hvala izvoli Robert, izvjestitelj. Hvala što se tiče prijelaznog e, razdoblja. Ja nisam stavio veliki naglasak na to u mojem mom izvješću i, očekivao sam e, veći broj amandmana u odnosu na to što je u redu. U pogledu troškova, odnosno cijena, koliko ERA može naplaćivati svoje usluge, to ne možemo definirati, to nije definirano. Ja sam htio uvrstiti neku vrstu e, pokazatelja, odnosno mjerila e, s tim u vezi međutim ovisi o tome kakav će biti odnos i kakve će biti nadležnosti e, biće ugovora koje će sklapati nacionalna tijela e, i posao koji će era obavljati ali ne može ona sav novac zadržavati postoje neki subjekti koji žele djelovati u samo jednom ograničenom tržištu unutar jedne države, često e, putnički transport, ali oni moraju danas njima za certifikat platiti više. E, ako budu morali plaćati još više, morat će povećati cijene karata za putnike. Kako će im onda oni to objasniti? Dakle, treba ostaviti mogućnost da era bude jeftinija od nacionalnih tijela. Uzmite recimo primjer e, Rusije. Ja ne znam kako će era ostvariti taj odnos, hoće li to moći ostvariti. Meni bi bilo drago da može, ali nisam baš siguran. postoje neki subjekti koji žele održati svoj trgovinski odnos s Rusijom na temelju dozvola i potvrda koje izdaju nacionalna tijela. Ostavimo im tu mogućnost. Mislim zapravo da je to jedini način jer e, teško je već dobiti obavijesti o voznom parku u Mosku gotovo nemoguće. Jednostavno ne možete dobiti informacije o voznom parku koji djeluje na europskom tržištu. U svakom slučaju hvala, nadam se i da će kompromisi biti dobri i kvalitetni. I još e, nešto nakon izvješća Bilbao. E, htio sam nešto reći o tehničkom stupu kakav e, sada jest. Moje mišljenje je isto. Postoji, odnosno, može se dogoditi da postoje neke rupe, ali ako je cilj liberalizacija željezničkog e, tržišta, onda tehnički stup moramo riješiti što je moguće prije. Što brže ga riješimo, brže ćemo ostvariti svoj cilj. Hvala Robert, prije što dam rok. Što se tehničkog aspekta tiče, znam da svi surađujete, da surađuju s druge strane i izvjestitelji u sjeni međusobno, e, ali e, trebamo nastojati da nema nedosljednosti, odnosno u ovom slučaju od Posebno je važnosti da izvjestitelji surađuju kako bi u konačnici parlament izašao sa dosljednim pristupom e, ovom paketu. Znam da to radite, ali htio sam još jednom naglasiti važnost toga. Rok za amandmane je 16. E, e, rujna u 6 popodne. Glasovanje u našem odboru 26. studenog, a u plenumu 24. siječnja. I evo, došli smo i do kraja dnevnog reda danas ujutro. Napominjem da će litvanski ministar doći u tri. Molim da počnemo na vrijeme. Imamo samo sat vremena s njim kako bi mogli doći do kraja dnevnog reda za popodne. Dakle, u tri sata se vidimo sa litvanskim ministrom. Hvala svima.